you are right. Uh, it's better with Željela bih sve pozdraviti, sve one koji su nam se pridružili u ovoj sali za naše rasprave u sljedeća tri sata. Naš se sastanak prenosi preko interneta i Sad ćemo preći na usvajanje e, dnevnog reda. Taj ste dnevni red dobili prije tjedan dana. Nije bilo primjedbi niti zahtjeva za promjenama. E, izgleda da nema primjedbi ni danas. Prema tome smatramo taj dnevni red usvojenim. Htjela bih vas obavijestiti, jednu obavijest imam. To nije na dnevnom redu. Mm prije no što krenemo na sastanak, htjela bih vas obavijestiti da od ovog tjedna svi doprinosti zakonodavnom postupku koji dolaze od nacionalnih parlamenata, e, mišljenja i drugo, što spada u zakonodavni postupak, da će sve to biti dostupno internom sustavu Europskog parlamenta kao i na internetu. Mm, to je dobro da naši kolege iz nacionalnih parlamenta znaju. Idemo na točku dva dnevnog reda. To je interparlamentarni e, sastanak. Radi se o provedbi o ugovora e, koji se, to jest točaka koje se tiču nacionalnih parlamenata. E, imamo izvještaj iz e, AFKOA, Paolo Rangera, koji je e, član Pučana u Europskom parlamentu. On dolazi iz Portugala. Još jednom pozdravljam naše goste, članove nacionalnih parlamentata. Imamo kolege koji predstavljaju devet parlamenata iz osam e, država članica. Oni su potvrdili svoj dolazak. Dolazi e, e, Enrico Forti, direktor u Europskoj komisiji za odnose s drugim institucijama, uključujući i parlamente. On je ovdje, pa ću ga pozvati da kaže nekoliko riječi. Možda znate da smo već godinama organiziramo ovaj sastanak, barem jednom godišnje u Avkovu. To je već razvijena tradicija. E, obično je to u studenom kad imamo posebne teme. E, prošle smo se godine fokusirali na budućnost Europe i onda imamo izvanredne sastanke, posebne sastanke s nacionalnim parlamentima vjerujemo već dugo vrijeme da je u zajedničkom interesu da razvijamo e, neku vrstu e, parlamentarne mreže u Europskoj uniji kako bismo osigurali da u europskom e, političkom sustavu imamo ulogu parlamenta, nacionalnih parlamenta kao takvih. Mm a što osigurava ovaj postupak. Vjerujemo u, eh, u Europski parlament i u, u parlamentu i u afko vjerujemo u važnost političkog dijaloga kako između pojedinih parlamenata, tako i između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. To poboljšava kvalitetu zakonodavstva. E, to postižemo ovakvim raspravama kakvu ćemo imati danas. E, već godinama radimo na ovoj interparlamentarnoj dimenziji. E, u, u, u prošlom sazivu smo imali dva izvještaja, jedan od bivšeg predsjednika AFKOA gospodina Kazinija 2014. a prije toga od gospodina Elmara Broka 2009. godine. U posljednje dvije i pol godine smo imali intenzivnu suradnju s nacionalnim parlamentima u okviru Kosaka kako bismo poticali politički dijalog, kako bismo ga učinili stabilnijim i kako bismo imali e, jaku dodanu vrijednost na tu sa nas sad potakli i naši britanski kolege, pa želimo intenzivnije surađivati. E, e, razgovarali smo o zelenom kartonu, o strukturiranom dijalogu, e, kako bi nacionalni parlamenti sudjelovali ne samo u Kosaku, već i u drugim tijelima, u odboru za vanjsku politiku i E, rekla bih da smo zadrli u sva najvažnija područja politike u toj suradnji. E, povezujući se s nacionalnim parlamentima, mi kao Europski parlament možemo doprinijeti boljem razumijevanju Europe. Danas imamo e, diskusiju u, kojoj će Paolo Ranger nas informirati detaljnije o stvarima E, e, gospodin Vaclav Hampel, e, predsjednik odbora za vanjske poslove Češkog senata, gospodina Čekija, tako, iz Talijanskog senata. Kolega iz Švedske, nažalost, nije mogao doći, mislim da je propustio avion. E, rasprava će biti e, implementacija ugovora u e, nacionalnim parlamentima. Moramo naravno uvijek gledati u budućnost naših odnosa. Što se tiče stručnjaka, kolege koji su bivši članovi parlamenta Gospodin Karlo Kazini, e, bivši predsjednik Afkoa koji će govoriti o suradnji između parlamenta na europskoj razini. U Poljskoj bivši e, e, predsjednik Sabora Poljske, gospodin Se, i profesora Penića, direktorice e, Humboldt instituta koja će govoriti o političkom dijalogu i nacionalnim parlamentima. Praktične informacije. E, uvijek se od nas traži da e, ograničimo naše intervencije na razumno vrijeme. Pozvane govornike oni imaju 10 minuta, a kratke intervencije će biti kraće, naravno kraće od 10 minuta. onda ćemo imati normalnu tradiciju u kojoj se držimo e, jednog govornika iz nacionalnih parlamenta i dva e, govornika iz, iz Europskog parlamenta. E, bit ćemo tu fleksibilni. To, će biti, to bi bilo sve što sam sada htjela reći u uvodu. Dakle, naša se sjednica prenosi preko interneta. Enrico Forti će nam se obratiti u ime komisije. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Uvaženi e, zastupnici Europskog i, nacionalnih parlamenata. E, gospodin Tirmeman se ispričava, on nije mogao doći ovamo mislim da ćemo imati e, čas da ga ugostimo sutra e, e, i on će se također sastati sa predstavnicima nacionalnih parlamenata. U uvodu bih htio istaći da sada smo na polovici mandata ove komisije. Predsjednik E, Juncker je pojasnio da odnosi sa nacionalnim parlamentima e, su ključni za našu suradnju sa građanima. Prvi, prva e, rečenica izvještaja gospodina Anđela, europski projekt nije zamisliv bez ovog parlamenta. To je jednostavno, ali i točno. Što se tiče angažmana komisije, sa nacionalnim parlamentima od početka ovog mandata imali smo značajan broj posjeta e, povjerenika 500 takovih posjeta predsjednik e, Juncker je rekao svim povjerenicima e, da kontaktiraju nacionalne parlamente komuniciraju s njima naročito Eh, prilikom svog eh, govora o stanju Unije u Rujnu u Europskom parlamentu i nedavnije eh, usvajanjem bijele knjige. Komisija zajedno s Europskim parlamentom i nacionalnim parlamentima je domaćinom europskih rasprava kako bismo dobili povratnu informaciju za komisiju za e, rad i za izvještaj, sljedeći izvještaj o stanju Unije u rujnu. Moramo održavati visoki standard suradnje s nacionalnim parlamentima u perspektivi, e, u svjetlu ugovora i obveza, ali i zbog stavnog razloga da sve što se usvaja u europskim zakonima što se prenosi i primjenjivo je e, u državama članicama kroz nacionalne parlamente moramo surađivati s nacionalnim parlamentima kako bismo imali bolje zakonodavstvo imamo i službene kanale ali i pragmatične kanale suradnje s nacionalnim parlamentima to se radi na razini Europske unije. Jedan način je e, u pripremi e, e, radnog programa komisije 2016. i 2017. prvi potpredsjednik je nacionalnim parlamentima poslao zahtjev za povratne informacije kad e, se priprema e, radni program komisije i kad se on oblikuje e, imamo mnogo mogućnosti da surađujemo to jest komisija i nacionalni parlament da surađuju prije inicijativa E, prije no što se poduzmu e, inicijative u duhu boljeg zakonodavstva i regulative e, imamo javne konzultacije i to je pragmatična prilika suradnje nacionalnim parlamentima. Što se tiče formalnog dijela političkog dijaloga s nacionalnim parlamentima, imat ćemo izvještaj koji će se uskoro usvojiti, vjerojatno u lipnju. To je e, e, izvještaj o godišnjim aktivnostima vizavi nacionalnih parlamenta. Tu su i mišljenja nacionalnih parlamenta, to je e, i povećanje od 45% e, u odnosu na prethodne periode. To je veliko povećanje. Sva mišljenja koja dobivamo e, e, ta će pitanja dobiti potpun odgovor ne samo o subsidijarnosti već i o drugim tehničkim aspektima ne smatramo da je to sankcija. To je pozitivna reakcija i pozitivni isput, input koji treba poboljšati naše e, zakonodavstvo. Neću dugo govoriti o zelenom kartonu jer e, ćemo imati nekoliko prilika da o tome razgovaramo. Mi smatramo da je to pozitivan input. E, još smo, to je input u ranoj fazi što se tiče nacionalnih parlamenata, Imamo onda mogućnost da, da se pozabavimo sa dva takva kartona koje su bili vrlo pozitivan input našem radu. Ovdje ću se zaustaviti i e, zaželiti svima vama konstruktivan rad o svemu ćemo, o ovom, ovoj raspravi ćemo izvijestiti komisiju i e, nadamo se da ćemo imati konstruktivan dijalog sa svima vama. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ Pavlu, Pavlu Rangeru, a, koji je zapravo razlog našeg današnjeg sastanka. Izvolite, Paolo ne smijete govoriti dulje od deset minuta. Pa onda ću biti kratak. Prije svega bih naravno zahvalio svima koji sudjeluju iz nacionalnih parlamenta koji su danas ovdje. Ja ću e, to napraviti u ime Fankla Napla i Fanino Kite jer oni će govoriti o ovome pitanju. Također zahvaljujem našem e, kolegi Karlo Casiniju, zatim gospodinu Lugiku e, Dornu i profesoru Igoru Pernići. Ja sam također akademik, on je moja evropska referenca u ovome pitanju. Također bih želio reći da imam puno iskustva u ovom pitanju jer kao posljednji zakonodavac bio sam potpredsjednik Pučana i koji je bio odgovoran za e, suradnju sa nacionalnim e, parlamentima pa sam sudjelovao na Kosaku i drugim e, sastancima koji su uključivali nacionalne parlamente. Vjerujem da je vrlo važno ojačati suradnju između Evropskog parlamenta i nacionalnih parlamenta i naravno između Europske komisije i nacionalnih parlamenta ali naročito među dvije dimenzije parlamenta, a to je nacionalni i evropski. Ponekad mislimo da postoji nekakva konstitucionalna ljubomora između nacionalne razine i europske razine, naročito u onome što se tiče parlamenta. No, istina je da demokratska dimenzija Evropska unije uve, ovisi o suradnji između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta i kapacitet e, razumijevanja toga da ako surađujemo da ćemo imati puno učinkovitiju e, e, kontrolu onoga onih koji predstavljaju naše građane i zato je jako dobro da imamo dobru atmosferu suradnje. Ovdje na, u ovom pripremnom dokumentu pokrećemo neke teme, postavljamo neka pitanja, rekao bih i očekujemo da ćemo imati kontakte kao što smo već imali u prošlosti i da ćemo u ovome dobiti vaš doprines. Naravno, prvo pitanje koje je vrlo popularno je subsidijarnost, pitanje subsidijarnosti. Da bismo mogli shvatiti točno kako bismo mogli poboljšati kontrolu subsidijarnosti i kako bismo mogli poboljšati E, doprinose različitih e, razina nacionalnih i europskih. Taj tekst, e, test subsidijarnosti mora uključiti i proporcionalne testove. To je jedno od najpoznatijih pitanja. A zatim ćemo također se pozabaviti pitanjem žute kartice, narančaste kartice i kako možemo poboljšati korištenje ovih schema. Mislim da je važno da se i ovdje e, e, poboljšaju i pakovi, jer jedan od problema koje sada imamo je naravno da za osam tjedana ili čak ako produljimo taj e, rok na 12 tjedana da damo nacionalnom parlamentu to kao instrument komunikacije među njima i da imaju pristup e, prevedenih verzijama jer ponekad komunikacija nije laka jer već imamo to sve objavljeno ali samo na nacionalnim jezicima a onda drugi nacionalni parlamenti s tim imaju poteškoće to je to tehnički i logistički aspekt, ali je vrlo važan osnovni aspekt za stvaranje mogućnosti dijaloga među nacionalnih parlamentima, tako da oni mogu intervenirati vrlo snažno na europskoj razini. Ostatak pitanja odnosi se na odnos između Europske komisije i nacionalnih parlamenta i moram dati kompliment gospodinu Enrico Forti i gospodinu Timmermansu jer su dali vrlo snažnu podršku i e, posvetili veliku pažnju tim e, pitanjima. To sve više više raste, te inicijative rastu i potpredsjednik e, Timmermans je vrlo jasno potpuno posvećen u angažiranju nacionalnih parlamenta u evropska pitanja i teme. Ali to je jedno, e, jedna procjena do koje ste sigurno i sami došli. Zatim, e, ono što ću reći, a što je malo novo, je ideja izvješća, odnosno glavna ideja nije samo da se napravi procjena, odnosno statistika svih e, koraka koji su poduzeti, već također da se predvidi kako poboljšati te odnose i ovdje mislim da bismo trebali razmisliti o dva ili tri glavna pitanja. Prvo, ono koje je vrlo važno, je kakve sastanke bismo trebali organizirati i sa kakvim tijelima. Kakva je procjena našeg rada u Kosaku i možda bismo mogli prijeći na nešto čak djelotvornije. Imamo jedan stari prorijedlog koji sam ja dao na europskoj razini, a to da se ima evropski tjedan, a to je tjedan kad svi parlamenti, svi europski parlamenti isto vremeno rade na europskim pitanjima, Um, uz prisustvo um, zastupnika u Europskom parlamentu u nacionalnim uh, skupštinama, ne samo zastupnice, već i predstavnike komisije. Znači da imamo uh, tjedan koji će se simultano odvijati u svim parlamentima i onda možemo napraviti procjenu te godine i europskih pitanja. To je recimo jedan prijedlog za to. Zatim imamo zeleni karton i crveni karton i procedure prema tim kartonima. Zeleni karton je nešto što treba, o čemu treba razmisliti, da se dade e, e, uloga nacionalnom e, parlamentu da dobije inicijativu da da ima nešto što Europski parlament već ima, a to je da predstavi svoje zahtjeve Europskoj komisiji ili barem da objasni zbog čega ne žele izvršiti nešto što im je u ovlasti. To je zelena e, karton. Crveni karton također e, se može vidjeti i doživjeti kao e, jedna vrlo važna prilika. I konačno nešto što mislim da bi također moglo biti važno je da se razvije ideja da na neki način bismo trebali promijeniti neka pravila, postupovna pravila nacionalnih parlamenta kako bismo im dali više učinkovitosti u pitanjima koje se tiču Europe. ću vam jedan vrlo, važan, vrlo e, konkretan e, primjer. Ponekad nacionalni zastupnici se brinu jer kažu mi e, gubimo naše kompetencije, u pitanjima proračuna i e, financija zbog europskog semestra. A što se događa? U mnogim nacionalnim parlamentima ove europske semestre je nešto što se potpuno ignorira još uvijek postupaju na stari način kad govorimo o proračunu. Kada, ako bismo o budžetu govorili um, općenito, bez, prije nego što se predstavi prvi dokument, prije nego što to dođe do Europe, ako bismo mogli imati nacionalni semestar ili nacionalni trimestar bez evropskog, eh, prije europskog semestra, puno eh, utjecajne snage, snage donošenja odluke koji imaju nacionalni nacionalni parlamenti e, bi se time oporavilo. Ono što pokušavam reći je da sa nekim inicijativama koje se odvijaju na europskoj razini možda sa malim promjenama e, postupovnih pravila nacionalnih parlamenata Naravno svako svaki od njih ima svoj suverenitet i mogu činiti što hoće, no oni bi mogli imati puno aktivniju ulogu u, u sudjelovanju ovakvim inicijativama i taj dojam o gubitku suverenitetka bi bio izbjegnut jer e, zaista nije toliko teško pokušati koordinirati nacionalno vrijeme sa europskim vremenom i imati u nazočnost u europskim pitanjima. To je jako veliki raspon pitanja i e, tema. Sve ovo to ćete naši, naći u našem pripremnom dokumentu. Mi se unaprijed veselimo vašim e, doprinosima i e, osnaživanju ovoga dijaloga jer to možemo napraviti i pismenim putom u sljedećim mjesecima prije nego što usvojimo nacrt dokumenta i potom pravo izvješće. Još jednom vas zahvaljujem što ste se odazvali pozivu na ovu raspravu. Hvala ti Paolo. A sada gospodin Vaclav Ham koji je iz Češkog senata, on će biti prvi govornik. Gospodin Ham. Draga predsjedateljite, drage kolege, dame i gospodo, koristit ću se tehnologijom e, i za ekranom, okrenut ću vam leđa, ali ćete na ekranu vidjeti moje lice, nadam se da vam je to prihvatljivo. Zahvaljujem gospodinu Rangelu koji je pripremio vrlo koristan pripremni dokument i za sve što nam je rekao također E, zahvaljujem na ovom pozivu da kažem nekoliko riječi koje se temelje na tome kako mi radimo u Češkom senatu i e, o čemu raspravljamo u senatu i odboru za evropska pitanja i kako smo to radili posljednjih nekoliko mjeseci i godina. Nešto od toga će biti moji osobni komentari. Također bih želio reći da u Češkoj republici i senat ima drugačiju ulogu nego e, donji dom parlamenta, zastupnički dom, na primjer, Senat nema puno ovlasti u proračunskim pitanjima, sve to radi zastupnički dom i zato moj komentar o europskom semestru neće biti tako E, koristan ako je netko iz našeg donjeg doma ovdje, kad bi bio ovdje, to bi bilo puno bolje. No, ipak imam nekoliko komentara i na to pitanje. Također bih e, želio reagirati na ono što je rečeno, odnosno ono što vidim u našem senatu, rasprave o ulozi nacionalnih parlamenta u Europskoj uniji, E, zaista zaista su pokretane rivalstvom sa Europskim parlamentom. Mi zaista razumijemo i prihvaćamo i cijenimo ono što se radi u Europskom parlamentu. To je jako puno posla i nemamo baš puno želje preuzeti e, na sebe puno od tih dužnosti, no naša glavna motivacija, naš glavni motiv je demokratska legitimnost u Europskoj uniji, a u stvarnosti da se poboljša europska e, e, demokratska legitimnost, odnosno percepcija koju o tome ima javnost. U Češkoj republici to je naš problem, jedan od glavnih problema, a to je da ljudi vjeruju da E, u Europskoj uniji ima manje e, demokratskog legitimiteta nego što je to stvarno. To je ono što ja pokušavam promijeniti i poboljšati demokratsku legitimnost u procesu e, kojim se bavim. No dobro, pokušat ću sada kratko komentirati o pojedinim pitanjima u pripremnom dokumentu. Prije svega su provjera supsidijarnosti. Često u Europskom odboru razgovaramo o tome da kontrola udovoljavanja e, načelima subsidijarnosti je nešto što je povjereno nacionalnim e, parlamentima, odnosno političkim tijelima. To nije pravna provjera i u tom smislu reakcije nacionalnih parlamenta moraju biti prihvaćene to nije strogo e, pravno definirano. Subsidijarnost je širi kontekst u političkoj stvarnosti pojedine zemlje koju treba uzeti u obzir. Čak i ako e, provjera subsidijarnosti e, se sagledava u ne tako uskom okviru, to ne znači da postoji opasnost za E, aktivnosti zakonodavstva u Europskoj uniji jer još uvijek nema veta kao nacionalni parlamenti ne možemo blokirati nikakvo zakon, ne možemo značajno usporiti donošenje nekog zakona, no u načelu možemo produbiti raspravu i govoriti i pojasniti sliku o tome kako nacionalno zakonodavstvo e, funkcionira u pojedinoj državi članici. I zbog toga i u svezi s tim ja mislim da je provjera subsidijarnosti nešto što treba uzeti u, u obzir i test e, kompetencije komisije da djeluje ta, kao i pravnu osnovu. Jer ako Europska unija i njene institucije nemaju pravni temelj za djelovanje, onda proizlazi logično da načelo subsidijarnosti ne može biti ispunjeno. Mislim da je to inherentno prisutno u svemu ovome. Također ima puno preklapanja između načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. I čak i ako Europski parlament ima više problema u proporcionalnosti, onda se to odnosi i na subsidijarnost. Mislim da je točno i i legitimno i dalje e, baviti se tim e, i čuti različita e, mišljenja i argumente koji su relevantni i tiču se i subsidijarnosti i proporcionalnosti. Znači ne treba govoriti u tom aspektu samo o proporcionalnosti. Sljedeći aspekt koji nikome od vas neće biti nov je E, vrlo često frustracije nacionalnih parlamenta zbog malog učinka koji ima razumno mišljenje na ono što se stvarno događa i opet to nije poziv na dobivanje prava veta jasno je da jedan nacionalni parlament ili bilo koji njegov dom ne mogu preokrenuti stvari u načelu no Bolja eh, vidljivost potencijalnog učinka bi bila korisna i poboljšala bi procese u nacionalnim parlamentima. Ono što pod time mislim i kao što sam rekao, ne mijenjanje eh, politike, mijenjanje legislative u potpunosti, ali neki mali detalji koji bi bili vidljivi, koji bi bili naglašeni i objašnjeni, bili bi dobri i reakcija komisije na eh, razumna mišljenja su se poboljšala eh, eh, u o, ako po, um, usporedimo saziv ove komisije prethodne, ali mislim na razini argumenata i pažnje s kojom postupamo E, sa specifičnim e, e, primjedbama nacionalnih parlamenta bila bi bolja i dobrodošla. Zatim u pripremnom dokumentu postoji tehničko pitanje o produljivanje e, razdoblja na e, provjeru subsidijarnosti do Božića ili Nove godine, da, to bi pomoglo. Ako bi se to produljilo, onda bi se stvari mogle lako obaviti do e, i čekati reakciju komisije. Ono što sam već rekao za provjeru subsidijarnosti, tiče se i političkog dijaloga sa komisijom, naročito reakcija komisije ponekad e, to nije specifično, nije konkretno i ponavljam prethodni argument e, učinak na donošenje politike Europske komisije nije jasan i bilo bi dobro kad bi moglo E, se to jasno naglasiti. Zeleni karton, ja mislim da je to dobra inicijativa, naročito za poboljšanje osjećaja demokratskog deficita, odnosno nedostatka demokratskog e, postupanja. Tamo gdje su procesi se odvijali do sad. Mislim da je to zadovoljavajuće. Mi smo pokušali i imali smo uspjeha u e, pokušaju e, pridruživanja zajedničkim inicijativama nacionalnih parlamenta e, pri donošenju novih politika i vidjeli smo da smo imali neke rezultate. Ako postoji dobra volja i ako ovaj aranžman se nastavi u budućnosti, mislim da može funkcionirati. Ja osobno moram reći da ne mislim da je ovaj mehanizam zaista bitan za dobro funkcioniranje Europske unije. Vidjeli smo da nema puno ideja koje se podvlače pod zeleni karton i vjerojatno će to tako biti i u budućnosti. Dakle, mislim da je aspekt dobre volje i postojanje ovoga mehanizma važnije nego stvarni sadržaj koji u njega ulozi u budućnosti. Crveni karton, moram reći da mi je pomalo žalo za ideju crvenog kartona, nakon e, Brexita iz više manje, istog razloga nije vjerojatno da će mehanizam crvenog kartona kao što je bio predviđen prije Brexita da će se često koristiti zapravo mislim da će se to događati vrlo vrlo rijetko ali činjenica sama po sebi da nešto tako se može aktivirati pomaže percepciji građana država članica Europske unije da njihovi e, parlamenti zapravo ako e, u, nađu mišljenice u drugim e, državama mogu zaustaviti neki zakon. Ja se sjećam prijedloga da, to bude Europsko vijeće Europe koje će zaustaviti stvari ja moram reći da bih e, želio da vidim nešto takvo, a crveni karton kao što je, kakav je dizajniran prije referenduma o Brexitu imao je zanimljiv aspekt, a to je da broj nacionalnih parlamenta koji bi trebali e, sudjelovati bio, je bio 55%, taj udio bio e, veći nego E, manjina za blokiranje Europsko vijeće Europe. Znači nacionalne vlade već u principu imaju e, moć da naprave nešto kao što je crveni karton, čak i sa manje domova koji sudjeluju, ali opet e, ono što bi bilo konstruktivno kao standardni mehanizam ili e, standard e, moglo bi imati neku vrijednost. Problem je u a, sljedećem ako sam dobro razumio, to se ne može napraviti bez otvaranja ugovora I iskreno rečeno, e, budući da nacionalni parlamenti imaju tu mogućnost sad, čak i sad, čak i sad vjerojatno nije vrijedno otvarati te ugovore. E, e, manjinska zastupljenost u nacionalnim parlamentima, to je jako zanimljiva ideja, da postoji mogućnost da se to radi sustavno da manjine mogu mm, podnositi svoje, sta, podnositi svoje stavove i predstaviti svoje stavove. Mislim da je to zanimljiva ideja, no mm, ono što me plaši je to koliko će se to koristiti sad, čak i za većinska mišljenja. Ne vidimo nužno mm, puno aktivnosti jer ne vidimo veliki učinak takvih izjava. Pitanje je dakle kako bi manjine e, mogli to koristiti. Ono što bih e, rekao e, je da do neke mjere ovo se či, već čini sada, na primjer u moje državi zbog toga što dva doma imaju politički različite sastave jer ih se bira putem različitih mehanizama Zastupnički dom stoga ima politički većinske stavove jer stranka koja trenutno je na vladi tamo ima većinu, a senat u principu može imati malo ili više različito mišljenje, no do neke mjere to je već prisutno u trenutnom mehanizmu koji imamo na snazi. Što se tiče evropska, evropskog semestra, ja nisam baš veliki stručnjak u tom području, ali ono što bih rekao je da, rekao je da da, e, da to mogu, e, to zapravo e, se kosi sa glavnim gospodarskim politikama države o koje su e, u e, ovlastima e, nacionalne države. Znači ovdje moramo biti oprezni u pitanjima demokratskog legitimiteta, ali praktički govoreći mislim da je važno, mislim da je bitno da nacionalni parlamenti imaju dovoljno vremena da raspravljaju nacrt preporuka koje se tiču njihove zemlje prije nego što ih vijeće usvoji i mislim da je to nešto što trenutno komisija pokušava napraviti i što prepozna kao važno. Dobro, ja mislim da je moje vrijeme završilo. Imam još nekoliko komentara, ali ostavit ću to za raspravu. Hvala vam na pozornosti. Najviše hvala gospodine Hampel. Sada inačiti iz talijanskog senata i predsjednik odbora za europska pitanja. Želite imate riječ. Hvala, hvala predsjednice. Hvala predsjednice Hübner, hvala izvjestitelju gospodinu Rangelu. i članovima odbora Europskog parlamenta na pozivu. Hvala vam što ste nas pozvali da razmijenimo gledišta o ovom jako važnom pitanju, jer već ima više od 7 godina kako je na snagu stupio ugovor iz Lisabona i jako je važno pokušati produbiti razmišljanja o tome što danas predstavlja članak 12. ugovora, jer na temelju tog članka nacionalni parlamenti trebaju dati svoj doprinos dobrom funkcioniranju Europske unije. Danas se nalazimo u konkretnom, osobitom e, položaju, jer na temelju referenduma Ujedinja Kraljevina odlučila je napustiti Europsku uniju. Imamo važne političke e, snage koje namjeravaju izaći iz europodručja ili čak Europske unije. Tu je pitanje međunarodnih odnosa o kojem E, se ne bih niti izjašnjavao. Dakle, po mom mišljenju, po mišljenju italijanskog senata, trebamo surađivati. Nacionalni parlament i Europski parlament e, trebali bi surađivati jedni s drugima kako bi osnažili europske ideje i izgradili napredak prema jasno europskoj perspektivi. U ostalom to je bilo nedavno i ponovljeno tijekom sastanka u Rimu a prigodom 60. 60. obljetnice e, temeljnog ugovora. Dakle, demokracija i ljudska prava su stupovi koji su omogućili da nastane Europska unija i koji će omogućiti da ona napreduje. I doista trebamo razmišljati o boljem funkcioniranju, učinkovitijem funkcioniranju parlamenta i institucija Europske unije. No, prije svega, želim reći e, da se zahvaljujem eh, gospodinu Barosu, prethodnom predsjedniku Europske komisije, koji je odlučio uvesti ovaj politički dijalog i preispitivati političke dosije i to na temelju odnosa između nacionalnih parlamenta i komisije i trebalo bi produbiti taj odnos jer taj odnos e, sada treba preći između preći na nacionalne parlamente i europski parlament. Dakle, mi imamo određeno iskustvo po tom pitanju, to je nešto što primjenjujemo i omogućilo je važno veliko širenje sadržaja aktivnosti Europske unije. To je danas puno bolje nego prije pet godina i naši sugrađani su također puno više upućeni ono što se radi. Ovdje mogu navesti činjenicu da odbor italijanskog senata se bave europskim pitanjima, barem što se tiče njihovog e, aktivnosti i također želim reći da Europska komisija treba dati preventivno mišljenje o koherentnosti između europskih pravila i nacionalnih pravila. Dakle, nacionalni parlamenti imaju mogućnost pratiti aktivnosti vlada na Europskom vijeću na transparentniji način i u brojnim parlamentima kao što je naš prije sastanaka Europskog vijeća predsjednik e, italijanske vlade bi predstavljao informacije o stavima koje, koje, će, koje namjerava braniti pred kolegama na Europskom vijeću. Tu su i neke E, obavijesti o osnovnim orijentacijama i 15 dana prije sastanka vijeća dobili, bismo i e, obavijesti o rezultatima samita, odnosno 15 dana nakon sastanka vijeća. I to je sve nešto što omogućuje zastupnicima da bolje i transparentnije uvide što se događa tijekom sastanaka Europskog vijeća. Tu je pitanje i prijenosa provedbe transpozicije u talijansko zakonodavstvo, nacionalno zakonodavstvo e, europskih mjera i tu vam želim reći da Europski senat je na početku vjerovao u taj kanal političke komunikacije. Talijanski senat e, će razmatrati prijedloge i bit prijedloga i osobito prijedloge gospodina Rangela izvjestitelja, ti prijedlozi bit će pomno razmotreni, jer važno je jačati suradnju s Europskim parlamentom kako bi građani mogli i dalje imati povjerenja u europske institucije. U nekoliko navrata kada sam dolazio u Brisel, susretao sam se sa eh, europskim čelnicima i razgovarali smo o tim idejama, zalagali se za njih i dakle trebamo primiti na znanje važnu inovaciju za Europski parlament, dakle amandmani, rezolucije, mišljenja koji se usvajaju od strane nacionalnih parlamenta sada su dijelom dosjea na kojima rade odbori. I to je konkretan način jačanja ove zakonodavne suradnje između parlamenta nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. I izvjestitelj u svom dokumentu to sugerira, kaže da bi bilo dobro promovirati bilateralne eh, bilateralno razmjenu gledišta, putem eh, vizio videokonferencija između izvjestelja i nacionalnih parlamenta o određenim dosjejima eh, oko kojih eh, bi mogla uzeti u razmatranje suradnja između jednih i drugih. Tu su i dosjei koji se tiču temeljnih prava građana, privatni život, zdravlje, imigracija i tako dalje. Italijanski senat i drugi domovi sudjelovali su s velikim uvjerenjem u ovom prvom pilot projektu koji se tiče zelenog kartona. Tu je također i još jedan dodatni prijedlog na kojem smo radili. I biti taj pozitivni instrument e, sudjelovanja demokratskog sudjelovanja nacionalnih parlamenta jako je zanimljivo, tu se radi o pojačanom političkom dijalogu i po mom mišljenju tu se treba raditi o neformalnom postupku. Ne želim ovdje ulaziti u pojedinosti postupka, ali ovo pitanje zelenog kartona je nešto što bi trebalo dodatno razraditi. I ovo je pozitivan način, ne da se, kako bi se blokiralo odluke na europskoj razini, već kako bi se i dalje surađivalo, timski radilo sa europskim e, tijelima na temama koje predstavljaju koje su od zajedničkog interesa. Tu su i kolege iz, tu je i kolega iz Češkog parlamenta koji je iznio svoje stavove, no za razliku od njega ja se suprotstavljam crvenom kartonu. Jer nacionalni parlamenti prema temeljnim ugovorima trebaju dati svoj doprinos dobrom funkcioniranju Europske unije, a po mom mišljenju ovdje bi se radilo o pristupu koji bi podrazumijevao konstruktivan pristup iznošenja prijedloga, a dok crveni karton ima negativnu ulogu, ako dopustite da se tako izrazim. Za nas je politički dijalog od ključnog značaja, dakle razmjena mišljenja. Možemo se kritički osvrnuti na neke stvari, glede određenih europskih prijedloga i po tom pitanju Europski parlament i druga europska tijela trebali bi biti u stanju razmijeniti gledišta i produbiti ta ista gledišta. No, u interesu europljana trebalo bi sudjelovati u postupku donošenja odluka i ne blokirati iste. Ja se ovdje pozivam na mehanizam e, nadzora načela subsidijarnosti. Prednost je bila upitna Tu smo imali određenu dvojakost jer se omogućilo predstavnicima nacionalnih parlamenata da se bave europskim dosjejima, ali to je u biti dosta ograničena mogućnost. U kontekstu žutog kartona tu se radi često o instrumentu koji omogućuje da se podrži političke stavove nacionalnih vlada, a ne da se u biti stvarno prokazuje nepoštovanje načela subsidijarnosti. Dakle, to je ostalo bez ispražnjeno od svoje biti i predviđeni su neki suviše složeni postupci tu je i određeni mm, još važniji aspekt, naime, ako bismo se opredijelili za taj put, onda bi trebalo dobro, trezveno razmisliti o tome svemu. Tu je pitanje razmišljanja o nekim važnim temama na koje bi se mogao primijeniti ovaj postupak. U svakom slučaju ključnog značaja je politički dijalog, čak bih dodao da temeljni ugovori ne predviđaju jačanje uloge nacionalnih parlamenta e, glede provjere i nadzora pravnog temelja i načela proporcionalnosti. U svakom slučaju tu postoji jedna odluka Europskog suda, presuda, koja bi trebala riješiti ovo pitanje. U biti čekamo na tu presudu, a dok čekamo trebamo se držati općih načela. I prije zadnje točke želim reći da se ovdje radi o iskustvu odbora koji već imaju određeno iskustvo glede suradnje između nacionalnih parlamenta i eh, Europskog parlamenta, na primjer, konferencije Peski i i konferencija o eh, proračunskim politikama, komisije koje su uspostavljene između nacionalnih parlamenta i eh, Europskog parlamenta. Dakle, ti odbori već postoje, te komisije već postoje i to je ja postavljam pitanje, dakle tu se radi, ako sam dobro shvatio, o, instrumentu koji predviđa e, dobro funkcioniranje suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Dakle, kako isposlovati da njihov način funkcioniranja i njihov, njihovi rezultati ne budu samo nešto je zanimljivo za sudionike, već kako isposlovati da zastupljeni parlamenti, odnosno koji imaju svoje predstavnike, mogu, budu u stanju doista pratiti te aktivnosti. Tu je također i mogući treći dom Europskog parlamenta, no po mom mišljenju to nema puno smisla. Trebalo bi naime predvidjeti određenu vezu između predsjedništava Europskog vijeća i parlamentaraca država članica kako bi se moglo obrađivati velike teme i e, o kojima se raspravlja na europskim semestrima koji idu jedni za drugima. Dakle, tu ima, sad imamo trenutno predsjedništvo, malteško predsjedništvo i njihov semestar i tu se produbljuje tema migracije u sredozemlju uz to se radi u sudjelovanje nacionalnih e, parlamentaraca, odnosno pa-, parlamentaraca brojnih država članica i ovog tjedna bit će organiziran posjet u Siciliji kako bi se na terenu vidjelo s kojim poteškoćama su suočeni ljudi a u kontekstu migracije. Naravno, to je nešto što se tiče svih europljana. Moramo imati određenu konkurentnost između vrijednosti solidarnosti i E, ljudskog dostojanstva, to, to je prioritetno, to je temeljeno na ljudskim pravima i uzred bi rečeno, Europska unija se razvila i razvijela i osnovana je na temelju tih načela i ta načela trebala bi biti i dalje poštovana u ovim hitnim okolnostima. Naravno, zaključno, nećemo, nećemo uspjeti riješiti sve probleme i ne postoji jedno idealno rješenje. E, ja se, uzgled budi rečeno, slažem sa predsjednikom Rangelom e, njegovim prijedlogom, barem, treba imati barem jedan e, tjedan e, europskih e, tema u nacionalnim parlamentima, a tu bi mogli zasjedati i eurozastupnici, predstavnici i odbora. Ja sam suočen ovdje s jednim konkretnim problemom. Naime, tu su teme koje se obrađuju na sastancima odbora, konkretnih odbora. Tu se bavi pitanjem odnosa sa europskim odborima, a tu je i mogućnost da sam parlament sudjeluje, parlament kao takav. Dakle, izvojevati da e, parlament, odbor i Europski parlament sudjeluju u tome, pa čak i oni koji nisu iz određenih odbora, to mi je od ključnog značaja. Ali mislim ovdje na eurozastupnike. I zadnja stvar, e, ovlasti nacionalnog parlamenta i europskih parlamenta što se tiče slobode, sigurnosti i pravosuđa. Naime, ovdje se ističu va, jako važni kritički aspekti jer tu imamo članak e, temeljnog ugovora koji se ne primjenjuju koji se na primjer ne primjenjuju. Tu su pravila o ocjenjivanju europskih politika u oblasti pravosuđa, unutarnjih mehanizama, mehanizama pridruživanja, provjere aktivnosti Eurojusta i Europola. To su članci 70 i 70 85. Eh, i 90. Dakle, nacionalni i europski parlamenti trebali bi trebali bi nam doknaditi tu to je veliki zaostatak i uspostaviti strukturne reforme kako bi zajamčilo poštovanje temeljnih prava Europljana. A kada govorimo o suradnji u zakonodavnim postupcima, tu imamo određena pravila eh, koje se tiču suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta i to je ona ključna tema, barem po mom mišljenju. Naime, prava Europljana europskih građana koji su zastupljeni parlamentima koji nemaju nikakve lobije koji stoji za njih, a koji pak traže da parlamenti međusobno surađuju kako bi pojačali njihovo povjerenje i e, izglede našeg zajedničkog bivanja europljanima. Najpša hvala. Sada bih e, predala riječ stručnjacima i zamolila bih ih e, da se drže maksimalnih deset minuta. Sada bih najprije zamolila gospodina Karla Kazinija da nam se obrati. Hvala moje izlaganje temelji se izvješća koje sam predstavio na zadnjem e, zakonodavstvu, u zadnjem sazivu 1997. u razdoblju 1997. 2002. izvješća Brok te mog sudjelovanja u Kosaku. A tu je također čitav niz sastanaka sa nacionalnim parlamentarcima, njihovim odborima koji se uže bave europskim pitanjima, a koji bi mogli iznijeti i koji mogu iznositi svoje mišljenje. Dakle, ovo izvješće predstavlja se u kriznim vremenima i ova kriza bit će prevaziđena. Dakle, tu je suradnja sa Europskim parlamentom, to je pravna obveza, to, to je upisano u Lisabonskom ugovoru i dodacima. No, često sam razmišljao o onome što stoji u članku 12. ugovora iz Lisabona. Nacionalni parlamenti, tu se kaže, aktivno doprinose valjanom funkcioniranju Europske unije. Dakle, što to aktivno znači? Tu je dakle brza prilagodba odlukama europskih institucija, ali tu se gura također i ka integraciji. I postoji jedno temeljno pitanje o kojem se treba očitovati i naravno tu imamo istu koncepciju Europske unije. Dakle, taj postupak integracije još nije okončan, jer prema članku 11. ugovora iz Lisabona predviđa se da je to samo jedna etapa sa jednim jednom etapom i ciljnom ravninom. Koja je to ciljna ravnina? Dakle, tu ugovor se ne očituje. Ugovor govori o sve uniji, ali tu se radi o metodi, a ne o cilju. Dakle, jasno je da taj parkur treba biti demokratičan kako bi dogovarao volji građana. No, tu je i federalno političko jedinstvo, a to nije istovjetno kao mišljenje da Europska unija treba biti mreža različitih država. U prvom slučaju jasno je da demokratsko načelo zahtjeva da drugi dom, dakle vijeće, treba imati demokratičniju mogućnost očitovanja. Mogli bismo zamisliti jedan drugi dom e, izabranih e, osoba koji bi postali stvarno, e, koji bi postali doslovno drugi dom parlamenta. Ali ako želimo uniju, birokratsku uniju, mrežu, jedno mreženje i to je sve, u tom slučaju onda nacionalni parlamenti trebaju imati ojačanu ulogu kako bi mogli održati svoju osobitost spram e, europske te zajednice sinteze. I po tom pitanju mislim da postoji jedna veza između ove dvije percepcije stvari. Naime, demokratsko načelo zahtjeva od vijeća drugog doma da to vijeće bude što je više moguće izraz volje naroda. Dakle, nadzor parlamenta nad raznim ministrima je apsolutno nužno po tom pitanju. Dakle, trebamo institucionalno to posvetiti u raznim državama članicama, u ostalom u Italiji tome je već tako od e, usvojenog zakona 2012. godine. Dakle, u različitim državama članicama trebalo bi se pokrenuti raspravu koja će prethoditi na, i slijediti e, parlamentarnu diskusiju koja će prethoditi i slijediti sastancima vijeća. Dakle, svaki predstavnik određene države članice trebao bi moći biti u stanju odgovarati na različita pitanja. A tu je i presuda iz 30. lipnja 2009. godine od Ustavnog suda Njemačke o ratifikaciji Njemač, e, ugovora iz Lisabona. Naime, prema toj presudi Europska unija treba naći svoju legitimaciju u kontekstu nacionalnih parlamenta Dakle, svako moguće širenje nadležnosti Unije zahtjeva usvajanje od strane nacionalnih parlamenta, skupština, koji se tiče e, iz prve ruke usvajanje tih odluka. Dakle, trebamo naći neki način kodifikacije e, odluke između vijeća i nacionalnih parlamenta. I koji je temeljni element ovoga svega? Naime, ustavna europska struktura zahtjeva nacionalne parlamente kako bi se uspostavila europska savjest. A to je od nužnog značaja kako bi se primaklo e, europljane Europi, kako bi se pojačala njihova percepcija pripadnosti Europi, kako bi se prevladalo nacionalizme isto tako. I u biti ovdje se radi o laganom hodu ka integraciji. Nacionalni parlamenti imaju operativni i komunikacijski potencijal koji je puno jači od e, nacionalnih parlamenta. Iz tog razloga ranije sam govorio o subsidijarnosti i obrnutoj subsidijarnosti. Naime, neke stvari ne mogu ostvariti države i Europski parlament, stoga treba intervenirati. No, opet postoje neke stvari koje Europski parlament ne može ostvariti i to trebaju obaviti nacionalni parlamenti, a to se tiče prvenstveno obuke, odnosno formiranja europske savjesti, svijesti. Evo, preskočit ću nekoliko stavaka kako bih skratio svoje izlaganje i evo, prelazim sada na pitanje crvenog kartona. To je zahtjev koji je predstavljen 1995. godine. Mislim da crveni karton ne bi trebao biti usvojen. Ja se tome protivim, jer to bi stvorilo konfuziju i u biti nacionalni parlamenti bi poprimili, zaprimili bi svojstvo tog famoznog trećeg doma. Ja s tome protivim. U ostalom, članak 12. govori o um, našem sudjelovanja nacionalnog parlamenta o europskim aktivnostima i vi ste upoznati s tim, neću to citirati, no mislim da je to važno na popisu konkretnih instrumenata suradnje. Dakle, to je dug postupak, složen postupak, tu se radi o instrumentu pripreme saznanja koji nisu od e, obvezujućeg e, značaja i koji omogućavaju dijalog. Naš međuparlamentarni dijalog upisuje se u čitav, niz e, sastanaka slične vrste koje promovira Europski parlament, ponekad ga promoviraju, ih promovira i vijeće ili naš predsjednik vlade. Ja vas također želim podsjetiti i na sastanke komisije Kozak Kozake koji postoji od 1900 1989. i to je jedinja posljedica članka 10. i dodatka prvog ugovora iz Lisabona i to se organizira dva puta godišnje kao što to znate i predsjednik, odnosno predsjednici Kozaka sastaju se također dva puta godišnje. Ja vam ovdje pokazujem da postoji čitav niz instrumenata, brojnih instrumenata i imamo e, isto tako e, međuparlamentarnu suradnju o ekonomskim i financijskim pitanjima na temelju članka 13. Tu su predstavnici nacionalnih i europskih parlamenta koji izbave proračunskim i ekonomskim pitanjima. To je predviđeno s tako ugovorom iz Lisabona u članku 88. I u Bratislavi se pozvalo predstavnike parlamenta i oni su odlučili da se uspostavi konferencija Europola. Dakle, da li su ti instrumenti dostatni ili treba stvoriti neke dodatne? Ja ne mislim da, da su nam potrebni dodatni instrumenti. Nepotrebno je stvarati nešto ako to nije nužno. To su govorili naši predici. Dakle, treba mogući da funkcionira ono što već postoji, možda da bolje funkcionira ono što već postoji i želim se ovdje osvrnuti e, na kozak. Naime, postoje, postoji uspostava novih specializiranih konferencija uz osobiti identitet kozaka. Dakle, nije dovoljno samo govoriti da je kozak nešto što i ugovori pa da se to ne može u, e, odstraniti. Ona treba postati korisna i kao što rekoh na e, trebalo bi dakle provjeriti kakvi su ostvareni napreci u svakom od sektora prema integraciji. Dakle, trebalo bi ocijeniti i evaluirati sem, svaki semestar po osob. Ovdje ja ne govorim o kontroli subsidijarnosti, jer stručnjaci koji će poslije mene govoriti o tome e, očitovat će se, ali evo ja sam ovdje htio iznijeti jednu hipotezu, hipotezu zelenog kartona koji koji je već predložen. Koja je veza između toga i kozaka? Pa ja sam se uvijek zalagao za nadl, e, kontrolu subsidijarnosti. Tu se ne radi o širenju ovlasti na nadzor proporcionalnosti ili subsidijarnosti u ostalom u temeljnim ugovorima e, postoji to načelo. Dakle, taj karton doista poštuje ono što je rečeno u temeljnim ugovorima. No pitanje subsidijarnosti je nešto što ne smijemo doživljavati kao kočicu, već kao instrument suradnje. I tu ne treba postojati nikakvih prepreka za rad europskih institucija, tu su već i e, crveni narančasti karton, bilo ih jako malo, dakle tri od kako je to uvedeno, neću uopće niti navoditi čime su se bavili. No, postojao čitav niz observacija koje su dostavili nacionalni parlamenti i imali smo 400 obrazložena mišljenja, između ostalog, koje su analizirale institucije, a koje su, dakle, e, koje su morale dakle, predstaviti odgovor na to. Dakle, imamo tu e, članak 12. ugovora koji traže od nacionalnih parlamenta aktivnu suradnju. No, mogli bismo zamisliti, a da ne mijenjamo temeljne ugovore, bolju e, provedbu tih tog sustava observacija u e, obrazloženim mišljenjima. Dakle, kada imamo takve intervencije nacionalnog parlamenta, to je nešto što bismo trebali uzeti u obzir u slučaju inertnosti komisija i to bi bio aktivan način suradnje sa Europskom eh, komisijom, približavanje um, na europskim tijelima. Dakle, a moglo biti ići u suprotnom smjeru. I tu je kozak koji bi bio pravo mjesto za prvu ocjenu tih zelenih kartona i mogu bi se također razmisliti i o ovim obrazloženim mišljenjima kako bi im se omogućilo da se pretvore u, formalno u zeleni karton pred kozakom, a onda bi postojali neki drugi aspekti. No tu je jedan važan problem koji bi mogao iskrsnuti. Naime, ne možemo imati obvezujući učinak mm, uslijed korištenja zelnog kartona, jer to je nešto što bi imalo neprihvatljive posljedice. No, možemo zamisliti obvezu vođenja rasprave nakon toga u Europskom parlamentu. I takva hipoteza može uzrokovati još veći problem, a to je inicijativa Europskog parlamenta, koja je danas 100% u rukama Europske komisije. A po mom mišljenju to je nešto što je jako diskutabilno, jer svi parlamenti imaju pravo na vlasu inicijativu. Dakle, to je veliki problem na koji se već ukazivalo kada se radi o, na primjer, slučaju evropske građanske inicijative. Ako bi se to trebalo povezati uz običnu peticiju, to je onda nešto što ne bi trebalo razmatrati jer ne postoje nikakvi pravno obvezujući elementi, a ako je tako onda je to najbolje e, izbrisati, izbaciti jednostavno jer i to je, to je važan problem koji moramo imati na umu, barem kada se govori o demokratskoj suradnji. Ja mislim da e, ovlast inicijative nešto je što moramo uzeti u razmatranje, demokratski gledano. Možemo zamisliti da to, taj prijedlog bude odbačen, ali isto tako može doći do određenog kompromisa. I komisija bi bila svoj sesni filter e, prihvatljivosti i mogla bi pokrenuti reformuliranje toga. Ali ako želimo imati aktivnu suradnju s nacionalnim parlamentima, onda je bilo važno da se omogući komisiji da napravi određeni filter. Evo, ja ne želim duljiti kako ne bih uskratio vrijeme drugim stručnjacima, ali evo imam još jednu zadnju opasku koju želim iznijeti, a koja se tiče odnosa između veze koja postoji između Europskog parlamenta i nacionalnog parlamenta i političkih stranaka. Po mom mišljenju suradnje između nacionalnih parlamenta, stranaka i Europskog parlamenta mogu biti intenzivnije i učinkovitije ako bismo imali e, prave europske stranke što je predviđeno u ostalom e, odredbom 22.10.2014. E, o financiranju europskih političkih stranaka, a koje bi bile zastupljene i u nacionalnim parlamentima Europske unije, što bi moglo učiniti ih homogeniju političku situaciju svugdje u Europi, što bi bilo zanimljivo za nacionalne parlamente i e, na taj način bi se moglo više poštovati nacionalne orijentacije i definirati strateške europske odrednice i tako bismo E, imali jedan pravi europski parlamentarni sustav. E, u krajnosti e, jačanje unitarnosti ovih stranaka mogu bi omogućiti poboljšanje suradnje između nacionalnih i europskog parlamenta. Možda bismo trebali institucionalizirati međuparlamentarne susrete između stranaka koji su već održani tijekom zadnjeg semestra imenovanje predsjednika komisije e, održano je uzmajući u obzir prvo mjesto koje je zauzela jedna stranka i na temelju imajući na umu dakle, tu preventivnu, to preventivno imenovanje tog predsjednika komisije mogli bismo također zamisliti i neke transnacionalne popise. Dobro, ja ovdje ne iznosim svoje osobno mišljenje, samo kažem da bi trebalo o tome razmisliti. I evo, prelazim na zaključak. S jedne strane, kada se radi o predsjedniku komisije, mogli bismo uzeti u razmatranje glasanje Europljana u imenovanju dakle, predsjednika komisije, a što se pak tiče transnacionalnog aspekta parlamenta, tu postoje određene poteškoće i stvari nisu tako jasne, ali Brexit će nam osloboditi 73 e, mjesta eurozastupnika i mogli smo dodijeliti ta 73 zastupnička mjesta jednoj transnacionalnoj listi. To bismo trebali uzeti u razmatranje jer treba pojačati vezu koja postoji između nacionalnog parlamenta i Europskog parlamenta. Hvala. Grazie. E. Hvala lijepa predsjedniku Kaziniju. A sada dajem riječi gospodinu Ludvigu Dornu, bivšem e, predsjedniku e, Sejma u Poljskoj. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Govorit ću o temi e, koja mi je dodijeljena, a to je subsidijarnosti nacionalnih e, parlamenta. Na početku bih s vama podijelio jedan zaključak, a to je sljedeće. Kako bismo razmili suradnju između institucija zajednice, to jest Europskog parlamenta i Europske komisije s jedne strane i nacionalnih parlamenta s druge, e, načelo subsidijarnosti e, i proučavanje subsidijarnosti jeste ograničeno pa po mome mišljenju stoga za e, dobrobit europskog političkog tijela, a tu je postignuto već jako mnogo, kao rezultat e, postupka žutog kartona, dakle mnogo je već postignuto. E, što bismo mogli još učiniti u odnosu na načelo subsidijarnosti? Mislim da ne možemo ići mnogo dalje. A sada da to argumentiram. Počet ću s tri slučaja kada se iskoristio žuti karton. Analizirajmo sada sadržaj i jezik e, argumenata koje su koristili nacionalni parlament i Europska komisija u svom odgovoru, u svojim odgovorima. E, vidimo jasno da e, problem da da problem nije bilo načelo subsidijarnosti, već argumenti nacionalnih parlamenta koji su se referirali na subsidijarnost, ali i na proporcionalnost na načelo prenošenja, a u, prvom redu na to da nisu, da im se nije sviđao sadržaj politike. To je e, izraženo u, u, planu žutog kartona, a to se trebalo odjenuti u jezik koji govori o subsidijarnosti jer nije bilo drugog načina da se to učini je, je to način na mu je to strukturirano u odredbama ugovora. Ono što je e, rečeno je se razlikuje od onog što smo raspravljali. Prva točka mojeg, e, mojih argumenata, e, ja sam također želio istaći ograničenja subsidijarnosti imamo situaciju, imamo problem. Jer Europska komisija eh, nikada neće reći jel bi eh, potkopala svoju poziciju, nikada neće reći da je nadišla subsidijarnost jer je ona čuvar ugovora kakav bi ona bila čuvar kad eh, prelazi moje nadležnosti komisija kaže nacionalnim parlamentima da vi ste u pravu da, vi ste u pravu da to kaže to bi političko i značilo i moralno bi to značilo potkopavanje pozicije Europske komisije a to se nikada nije dogodilo nijednom političkom tijelu da to sam sebi učini E, sljedeći argument ili sljedeće što želim reći jeste zašto ne možemo ići mnogo dalje u ovoj suradnji e, i u subsidijarnosti. Nadzor e, kontrola subsidijarnosti stvara crno-bijelu situaciju neke vrste nešto e, je sukladno načelu, određenom načelu, a nešto nije. Mm, to je e, situacija gubitnika i dobitnika. Mm, e, oni koji su gubitnici su tu nacionalni parlamenti i to je zapravo frustrirajuća situacija. Prema tome, to su te tri glavne točke mm, za koje, e, koje predlaže izvjestitelj. Ja mislim da moramo prebaciti naglasak sa subsidijarnosti na proporcionalnost, jer proporcionalnost ne stvara dobitnike i gubitnike. Ona stvara substancu demokratske politike. E, to je nagodba. S jedne strane imamo kompromise, e, dolazimo do kompromisa, a druga strana ne dobije sve što je željela, ali dobije nešto. I konačni rezultat je mnogo povoljniji. Prema tome e, prebacujemo se iz subsidijarnosti na proporcionalnost. ne znam da li da sada dam riječ sljedećem govorniku E, trebao sam govoriti o subsidijarnosti. Htio bih iskoristiti e, svojih deset minuta i podsjetiti vas na još nešto. E, radi se još o nečem i tu vidim veliku ulogu za Europski parlament. Europski parlament, ako odlučimo da e, naglašavamo proporcionalnost, a ne subsidijarnost, onda Europski parlament među europskim institucijama mora biti ono tijelo koje nadilazi e, e, prirodnu izolaciju nacionalnih parlamenata. Europska unija je mekana, ali i imperialna struktura Prema tome e, imamo jedan, jedno središte i imamo veze sa periferijom i sa krugom, ali taj, tu vezu treba osigurati. Imamo jaki centar i veze koje iz toga centra e, izlaze, ali na kraju e, tih veza ne, se ne stvara krug među nacionalnim parlamentima jer ovaj poticaj e, koji je povezan sa pozicijama nacionalnih parlamentima e, sa njihovim e, strukturama, strukturama sa koalicijama i stvaranjem koalicija kad govorimo o proporcionalnosti to se e, mnogo lakše stvara jer e, e, postoje neke teme koje su sporne, ali među njima nema blokova. Imamo neku vrstu e, integracijskog sukoba, sukob koji može biti destruktivan. Kad se on događa u određenom okviru, onda ne smije biti sakriven E, mora izaći na svjetlo dana jer onda postaje integracijski, a ne destruktivan. Mm, Europski parlament e, mora nadići izolaciju e, nacionalnih parlamenta tako da stvara jače veze on mora naime igrati integracijsku ulogu. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Dorn na ovom e, e, zanimljivom prijedlogu. Imat ćemo poslije raspravu. O tome će se raspravljati. I treći govornik je e, gospodin Ingo Berniče Eh, direktor eh, instituta Humboldt govori o strukturiranom političkom dijalogu i nacionalnim parlamentima. Hvala lijepa gospođo predsjednice, govorit ću njemački što je jednostavnije i eh, lakše za prevoditelje. Ja bih zahvalio gospodinu Rangelu na ovim mudrim formulacijama koje nam je dao ja bih e, prvo rekao da je to neka vrsta opomene e, demokracija u Europskoj uniji je pod znakom pitanja e, upitnika jer ne znamo dovoljno točno tko je za što odgovoran Prema tome moramo pokušati kad e, imamo interparlamentarne e, dijaloge, moramo isključiti e, istovremeno da se e, još jače nego prije zamagljuje odgovornost unutar europske unije. Moramo biti u stanju da vidimo tko je odgovoran za, za, za e, koje stvari, kako možemo izbaciti loše političare iz europske e, e, politike, kako to možemo učiniti, kako možemo pozvati na odgovornost koji ne rade dobro. To je već jako kompleksno. Ako spojim sve parlamente i kažem vi ste odgovorni za sve i vi o svemu odlučujete, kao miješani forum, onda se to zamagljuje. A s druge strane važno da e, jačamo parlamentarnu snagu u Europskoj uniji. Time jačamo demokratsku kontrolu. To nije upitno. E, općenita primjetba e, na početku. Još uvijek vidimo da u državama članicama uloga nacionalnih parlamenta ne, ne prati razvoj događaja. E, zašto, su zašto postoje nacionalni parlamenti? To ne slijedi europski razvoj. E, e, velik dio političkih pitanja Europske unije se tiče građana i o tome se odlučuje u Briselu. A, a, a, Eh, ono što kaže eh, njemački ustav i članak 10. Eh, ugovora o, funkcioniranju Europskoj uniji. Da. Da je parlament odgovoran građanima, onda ne shvaćam zašto se u izbornim kampanjama na nacionalnoj razini ne govori o europskim temama te, te evropske teme ne igraju nikakvu ulogu ili vrlo malu ulogu u tim kampanjama. u nacionalnim izbornim kampanjama ne vidimo odraz evropske politike. Mm, e, činjenica da, a E, e, države članice donose odluke u vijeću, ko kontrolira vijeće? Nacionalne vlade i parlamenti. To, toga trebamo biti svjesni i kad smo toga svjesni, onda će nacionalni parlamenti pre, e, ozbiljnije shvaćati svoju europsku odgovornost. I onda će se poboljšati e, e, suradnja između parlamenta i izvršne vlasti. Jer izvršna vlast treba jaku parlamentarnu kontrolu. Stoga e, nacionalni parlament i Europski parlament moraju usko surađivati. Sada dolazim do treće primjedbe, a to je načelo subsidijarnost subsidijarnosti i načelo subsidijarnosti često krivo e, tumači. On se često tumači kao instrument nacionalnih parlamenta protiv europske politike, protiv preuzimanja ovlasti od strane Europe. To je potpuno neshvaćanje Europske unije. Načelo subsidijarnosti je e, E, dio arhitekture Europske unije. To je i e, osobna iskaznica e, za europsku politiku općenito. Ono da se na europskoj rani radi ono što sama država članica ne može postići. Tu imamo mnogo aktivnosti i djelovanja koje su u interesu e, građana Europe. Načelo subsidijarnosti regulira ono što se mora raditi na kojoj e, razini i mora se koristiti proaktivno, a ne kao obrana protiv europske politike. To e, još nedostaje. Kad govorimo o sustavu ranog upozoravanja, govorimo naravno o obrani nacionalnih e, nadležnosti e, i zato imamo zeleni karton koji je vrlo važan ali moramo misliti i na to da nacionalni parlamenti imaju zadaću da razmišljaju o tome koje zadaće žele postići i izvršiti, a koje ne možemo e, postići na nacionalnoj e, razini, pa trebamo europsku razinu. Nacionalni e, parlamenti moraju u smislu subsidijarnosti koristiti ovaj vrlo dobar instrument Europske unije. I to načelo bolje ostvarivati. S takvim razumijevanjem e, načela subsidijarnosti možemo rješavati e, pitanje ovog e, suradnje nacionalnih i parlamenta i Europskog parlamenta. Ja ću sada govoriti o deset pitanja gospodina Rangela. Pitanje nadležnosti E, o toj temi ne trebamo dalje govoriti. Primjer je e, inicijativa je ministra Tojfla koji je nastojao e, preuzeti nadležnosti Evropske unije, a onda nije našao na nadležnosti kojih su prevelike u Evropskoj uniji Uh, David Cameron sa svojim Balance of Competences, uh, On je dobio krasno oružje protiv Europe. To je bila uh, za njega međutim totalna katastrofa i pobjeda za Europsku uniju. Mm, u, jer e, u onom izvješću nije bilo nijednih nadležnosti koje su bile suvišne, koje, e, koje, koje si je preuzela Evropska unija, a koje joj nisu spadale. E, o, ovi rokovi razdoblje mirovanja od osam tjedana ne znam da bili e, produljenje ovog razdoblja bilo korisno, e, što bi je li bi to bilo uspješnije e, u smislu da bi do, došlo do više inicijativa. Samo postojanje ovog sustava i, i načelo subsidijarnosti osigurava da komisija ne pretjerava E, sa svojim nadležnostima i da ne podriva načelo supsidijarnosti. Ali mogli bismo misliti na to da to učinimo opipljivijim e, e, u smislu, u smislu manjina, da, da te manjine ugradimo u sustav. Zašto skupina Um, država članica e, e, e, mora inicirati taj, to načelo. Ako mora biti skupina, možemo o tome razmišljati da u raznim državama članicama imamo različite političke teme koje, su, koje dominiraju u, u parlamentu. A to je uglavnom u skladu sa djelovanjem vlada. Ako imamo neku vrstu e, mm, koalicije koja nadilazi e, stranke, e, koja se drugačije definira onda parlamenti mogu vrlo dobro surađivati E, e, socijalisti kažu to uopće ne ide ili konzervativci kažu ne, to komisija ne može tako djelovati jer to podriva e, načelo supsidijarnosti. Onda bismo mogli cijelu tu priču ova suradnja koja je omogućena sustavom ranog upozoravanja, to se onda politizira. A Europa treba politiziranje ne u smislu Europa da ili ne, nego u smislu koji su prioriteti politike, e, što je sa nezaposlenošću, sa politikom štednje i tako dalje. To bi onda došlo bolje do izražaja. E, govorit ću o zelenom kartonu. I zeleni karton bi se isto tako mogao organizirati. Jedan parlament ili jedna koalicija od jedne političke orijentacije e, i e, šalje e, prijedlog komisiji. Zašto trebamo normu u ugovoru da bi se tak reagiralo na takove inicijative iz nacionalnih parlamenata? Ako nekoliko parlamenata kaže komisijo napravi E, prijedlog o određenoj temi, ako je to pametna tema, onda će komisija sigurno dati e, odgovor. Moramo bolje slušati. E, komisija mora malo bolje slušati građane i parlamente. Onda bismo mogli stvari približiti građanima Strukturirani dijalog e, zasluka Baroza je, to je 2006. E, pokrenuto. Hm. Mnogo se toga dogodilo od 2006. godine. E, razmijenjeni su mnogi dokumenti, održano mnogo rasprava, konzultacija. Kad čitam knjigu gdje je jedan vrlo mudar e, čovjek, to je Jan Cooper, e, e, nacionalni pa, parlamenti nakon Lisabonskog ugovora i krize eura. Ovi mnogi odbori i načini suradnje, to je lijepo, razumijemo se, poznajemo se, sve je odlično ali izgleda da neki parlamentarci vjeruju da je važnije da e, e, sjede u parlamentu i e, rade sa svojim biračkim tijelom, a ne sudjeluju u tom dijalogu. I stoga ti ta razna tijela, ti forumi za među, interparlamentarnu suradnju, oni nemaju nikakve ovlasti. Oni donose zaključke, ali ti zaključci nikoga ne zanimaju. E, u javnosti, u novinama o, tome ništa ne čitamo. I stoga mm, eh, je li se to, je to onda utječe na Europsko vijeće, na vijeće ministara? Mislim uopće ne. Tu moramo razli, razmisliti o tome E, nije li potrebno da ta, e, ti forumi e, interparlamentarne suradnje da oni imaju ovlast donošenja odluka. Zato bismo trebali promjenu ugovora. Ali ova tri velika područja suradnje koji su definirani u ugovorom to je članak 13. E, fiskalnog pakta. Tu, se govori o vrlo važnim stvarima, ali e, taj odbor ne donosi odluke. E, zajednička vanjska i sigurnosna politika ista stvar. ako ako imamo ovlast za donošenje smjernica, odluka, onda bi e, političari i ministri i šefovi država i vlada, oni bi više slušali. I onda bi ova, e, ovaj, e, to bi ojačalo ovaj parlamentarni element u Europskoj uniji. A sada Europol, Joint Scrutiny Committee, oni vjerojatno imaju o, važne ovlasti donošenja odluka ali to bi mogao postati model za druga tijela e, e, zeleni karton e, da crveni karton ne crveni karton nije pravi, pravi instrument imamo jedan e, poredak e, i red e, postupaka gdje leže odgovornosti crvenih karton bi taj sustav odgovornosti poremetio to to se možda može svidjeti nekom nacionalnom parlamentu da pokaže taj crveni karton, ali politička kontrola onoga što se odlučuje u parlamentu na prijedlog komisije vijeća i parlamenta, ta odgovornost je na tim, na ta tri tijela. E, to je proces E, crveni karton bi to nekako prerezao. E, to bi dovelo do prekida sustava i to bi e, dovelo u pitanje sam sustav. Sada dolazim do IPEX-a, IPEX. Mislim da je to odličan instrument to je e, osnova razmjena informacija za interparlamentarnu suradnju to je vrlo važno i neophodno ali e, možemo li u okviru IPEX-a imati nešto da li je to mišljeno da imamo nešto kao virtualnu ili elektronsku diskusiju, dakle eh, internetsku raspravu. Ako, inter, ako dolazi do eh, suradnje o određenim temama, eh, to postaje smisleno i važno ako ad hoc rješava ili se bavi problemima i ne govori samo općenito kao što je to slučaj u Kosaku, nego govori o određenim e, zakonodavnim projektima ili recimo o, problemu izbjeglica. E, ova ad hoc djelatnost je onda važna. E, preko IPE, IPEX-a bismo imali jedan forum koji bi s, djelovao mm, elektroničkom razmjenom informacija, a isto tako bi se moglo komunicirati sa javnošću. I e, e, e, mm, to bi bio neka vrsta Internet Governance Forum. Tu bi moglo sudjelovati dvije tisuće ljudi u radnim skupinama, to bi išlo online, i prenosilo se preko interneta i svi zainteresirani se mogu uključiti u raspravi, u raspravu. E, tu bi to bi moglo poboljšati e, sudjelovanje građana. Europski tjedan da, to bi bilo e, dobro da se fokusiramo povremeno na Europu, ali tu moramo e, biti oprezni. E, da tu onda ne kažemo to je dovoljno za cijelu godinu, a ostatak godine se možemo baviti nacionalnom politikom jer to Eh, se protivi onome što sam rekao eh, na početku. Nacionalni pa, parlamenti su europski parlamenti. Svaka, svaki je tjedan europski tjedan. Zastupnici to moraju imati na umu i moraju što eh, ozbiljno shvatiti Europu u svom svakodnevnom parlamentarnom radu. Uh, Hvala profesorice Perniče. A sada počinjemo raspravu. Mislim da smo napredovali u, po pitanju zelenog e, kartona, zahvaljujući svima vama. To je jako važno jer se radi zaista važne stvari. Imam 11 e, ili 12, koliko 11 i 12 govornika koji su se javili za riječ. Ako bilo tko od vas želi e, uzeti riječ, molim vas da ispunite ne žuti karton, nego žuti e, komad papira. Počet ću s prvim odnos je dva člana nacionalnih parlamenta, a onda jedan Europskog parlamenta, ako je to moguće. Prvi je Daniel Orwa, e, e, član e, Francuskog parlamenta. Hvala predsjednice, hvala izvjestitelju. Što ste stavili na dnevni red određen broj pitanja koja si postavljamo već odavno i hvala i stručnjacima što su se uveliko zalagali za uspostavu zelenog kartona koji nas nekolicina nacionalnih parlamentaraca nosimo već, promoviramo čitav niz godina i koji su europski parlamentarci također analizirali. Nakon ovih uvodnih e, komentara želim e, pružiti odgovor naknadno ću odgovoriti preciznije e, pisanom obliku na ono što je predložio izvjestitelj. Dakle, bilo bi dobro proširiti primjenu mehanizma ranog upozorenja E, uz e, oba načela subsidijarnosti i proporcionalnosti koja su međusobno povezana najčešće. Koncentracija između nacionalnih parlamenta mogla bi, odnosno njihova suradnja bila bi olakšana e, uz rokove od 8 ili 8 do 10 tjedana. 10-12 tjedana nam bilo pozitivnije i čini nam se da također ide u dobrom redu omogućavanje da se političke manjine mogu izražavati u okviru parlamenta na temelju subsidijarnosti kako bi se mišljenje tih e, manjina moglo jasno očitovati što bi omogućilo demokratičniju i bogatiju raspravu što je ono što naši sugrađani stalno traže i kako bi se omogućila bolja apropriacija europskog semestra od strane nacionalnih parlamenta po mom mišljenju treba uzna, e, poboljšati konvergenciju proračunskih e, kalendara to je već rečeno ali s druge strane mišljenje Europske komisije o nacionalnim parlamentima treba biti objavljena prije rasprave o nacionalnim proračunima, jer ponekad imamo situaciju u kojoj imamo nedosljednost koja svima smeta. Što se nas tiče, ključno je da se promovira pozitivna uloga, dakle, prijedlozi nacionalnih parlamenta prema europskim institucijama, osobito prema e, koji se tiču komisije. Naš odbor za europske pitanja u nacionalnoj skupštini i svi klubovi zastupnika jako su povezani za to i iz tog razloga nad e, kontrola subsidijarnosti je jako važna, ali to treba biti e, pojačano, a zasigurno ne crvenim kartonom. Dakle, slažem se onim što, je rekao veliki broj vas, no to nije od ključnog značaja, jer čak i žuti karton, on privilegira blokiranje e, rasprave, a ne pozitivne neke ciljeve. Dakle, zato nacionalni parlamenti mogu biti premosnica između javnog mnjenja i Europe i iz tog razloga zeleni karton je postupak koji E, je najbolji, neću se ovdje ostati na pojedinosti onoga što je već rečeno i posjećam da smo mi nekolicina parlamenta koji smo već predložili e, određeni, koji smo uložili određeni broj zelenih kartona, ali to je nešto e, što mora čuti komisija i komisija treba prestati govoriti da se to nalazi u ovom ili onom zakonodavnom tekstu. Dakle, to su prijedlozi koji trebaju, kojim se treba više upravljati kolektiv, na kolektivnom razini i od strane komisije. I zaključno, e, čini mi se da tri elementa, tri točke možemo jače e, spomenuti. nužno uvođenje parlamentarne dimenzije u upravljanju eurozone prema formulaciji koju treba precizirati i treba pridružiti europski nacionalni parlamente. Važnost e, međuparlamentarnog dijaloga, osobito kada se radi o gospodarskim i proračunskim pitanjima, a posredstvom, kao što je to rečeno, proračunske konferencije, u članku 13. E, e, ugovora o funkcioniranju Europske unije, to treba biti e, pojačano unutarnjim pravilima. I konačno, Naravno, treba inzistirati na činjenici da transnacionalne liste i određena mjera transnacionalnog u Europskom parlamentu treba imati smisla. No, opet treba uspostaviti prije toga valjanu ravnotežu kako bi svi nacionalni predstavnici koji su već u nacionalnim parlamentima imali svoju jasnu ulogu. No te dvije ideje trebamo dodatno razraditi i čini mi se da je budućnost e, tu kako bi se na tome radilo. I zadnja stvar, e, godišnji sastanak svojevrsni kongres koji bi e, imao, dakle tu bio jedan tjedan zajedničkog rada između nacionalnog parlamenta i Europskog parlamenta, osobito ako smo u logici konvencije o budućnosti Europe, kako bi se stvorila jača Europa koja će biti demokratičnija i nadam se da će na taj način naši sugrađani e, bolje vidjeti svoje mjesto u tome svemu. Hvala. E, e, Drugi na popisu. Druga na popisu. Regina Bastos. iz Portugala, iz nacionalnog parlamenta Portugala. Hvala gospođo predsjedateljice mm, što ste mi dali e, riječ. Želim zahvaliti Pavlu Rangelu koji je veliki poznatelj ovog pitanja. I sam osoba koja je jako dobro upoznata svim ovim pitanjima može izraditi pripremljen dokument e, koji je toliko kvalitetan kao što je to slučaj sada. Želim najprije reći da ugovor iz Lisabona i po prvi put e, se priznaje da nacionalni parlamenti daje svoj doprinos dobrom funkcioniranju Europske unije. Kao što to predsjednik Kazini rekao, e, naglasio onu riječ aktivno. Dakle, aktivno to znači da se priznaje, činjenicom priznaje e, da uloga nacionalnih parlamenta i priznaje se da ona ide dalje od onoga od svoje nacionalne uloge, dakle kontrole vlada i u svojim novim ovlastima na temelju načela subsidijarnosti sada se radi na izradi sustava ranog upozorenja. Mi u nacionalnom parlamentu u Portugala predvidjeli smo nadzorni mehanizam koji će nam omogućiti da se ispoštuju rokovi koji su naznačeni a imajući na umu ograničenja dakle e, parlamentarnog kalendara u trećem mjesecu 2016. Dakle, imamo novu metodologiju za taj nadzor i ta metodologija i dalje uključuje parlamentarna nadložna tijela, odnosno odbore, zakonodavne skupštine autonomnih regija, no također se predviđa intervencija građanskog društva, civilnog društva koje unutar ovog postupka nadzora. I dalje mislimo da politički dijalog između Europske komisije sa, sa Europskom komisijom predstavlja e, ključan element e, u postupku odlučivanja na europskoj razini, a naravno e, poštujući i našu ulogu na temelju načela subsidijarnosti. Također smatramo da uključivanje u dodatku rezultata glasanja na mišljenjima i dokumentima koji su poslani e, od strane nacionalnih tijela europskim institucijama su od koristi kako bi se e, zaštilo stavove mišljenja, manjinska mišljenja i mislim da se može još više toga napraviti. No, konkretno i specijalistički može se pratiti različite teme o kojima se raspravlja u Europskoj uniji. Na primjer, tu je uloga stalnog izvjestitelja u nacionalnom parlamentu i to je nešto postoji, na primjer, e, i u Europskom parlamentu. I sva pitanja koja mogu biti povezana uz europski semestar i stupove koja se tiču socijalnih prava u Europskoj uniji, sve što je povezano uz Brexit, sve su to stvari koje se stalno prate. Naravno, brojne stvari treba poboljšati, no mi mislimo da je došao trenutak da se da riječ nacionalnim parlamentima i da im se pruži mogućnost da prodube kontakte sa zakonodavstvima koja se, o kojima se raspravlja na europskoj razini, ali pružajući određenu stabilnost. Dakle, izmjene koje zahtijevaju izmjenu e, temeljnih ugovora nisu poželjne. Treba pojačati suradnju između parlamenta izvući maksimalnu korist od kozaka i ostvariti to da nacionalni parlament i Europski parlament e, održavaju dijalog te da se analiziraju stav jednih i drugih i trebamo imati veće sudjelovanje nacionalnih parlamenta u postupku odlučivanja na europskoj razini uz mogućnost da se koristi zeleni karton. Uostalom to je i kolegica Daniela Roa rekla, više nacionalnih parlamenta donijelo je tu e, odluku, inicijativu zelenog kartona. Portugalski parlament je bio u, tom, u toj grupi i mi smo e, željeli intervirati na fiskalnu politiku. Dakle, trebamo zajamčiti da nacionalni parlamenti mogu aktivnije sudjelovati u postupku izgradnje Europske unije i to je neupitno još jedan naš, to je neupitno naš projekt i zasigurno to je ona ambicija koju svi trebamo, na kojoj svi trebamo raditi. Hvala. Hvala. A sada sam ja na popisu govornika kao koordinatorica svoje skupine i također i moj izvjestitelj u sjeni koji nije ovdje. Sad ću samo sebi dati riječ na dvije, minute, govorit ću talijanski. moj moje pitanje, odnosno ono što e, želim reći, temelji se na pitanju koje je, je postavio izvjestitelj, a radi se o zelenom kartonu, laganije verziji. To je razumni prijedlog koji su dali nacionalni parlamenti. Ja sam čula od profesora Benića i drugih govornika i svih e, članova nacionalnih e, parlamenta da su za prijedlog koji se tiče e, veze između pa, Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. A to me potiče da vas pitam, da nam vi kažete što mislite da mi kao odbor u parlamentu možemo početi raditi e, na mogućnostima koje je pokrenuo gospodin Perniki, odnosno da koristimo načela reverzne subsidijarnosti. Drugim riječima, ako kažemo da je normalno da nacionalni parlamenti trebaju biti e, u mogućnosti predložiti komisije parlamentu i vijeću neke stvari da također trebaju uzeti, uzeti u obzir pitanja koja bi se mogla bolje riješiti na europskoj eh, razini i mislim da se tu radi o kontroli subsidijarnosti. Subsidijarnosti također ne mora se poštivati obzirom na pitanje kada nacionalni parlamenti smatraju da bi trebala biti to otvara mogućnosti E, da se radi sa idejom zelenog kartona, a bez mijenjanja ugovora, jer ako tome e, pristupimo na takav način i u tom smjeru, onda to ne bi iziskivalo nikakve izmjene ugovora koje bi iziskivala puno vremena i ja ću o tome izvijestiti e, našeg izvjestitelja, a kada vi dajete svoje predloge, predlažem da spomenute načelo subsidijarnosti i da se pozovete na reverznu subsidijarnost, drugim riječima. To će biti e, vrlo legitimni pristup za parlament. Moj drugi komentar koji imam, puno drugih govornika je već to spomenulo i to je formalizirano u prijedlogu gospodina Benića, a radi se o procjeni toga e, možemo li bolje formalizirati rezultate ne govorimo pritom o e, stvarnim e, moćima donošenja odluke za članak 13 Kozaka, ali te prijedloge treba formalizirati i tako da se mogu uzeti obzir kao i prijedlozi komisije ili kao da ih je zatražio parlament E, svojom i neizravnom e, sposobnošću pokretanja inicijative za donošenje e, zakona. To bi bio drugi korak konsolidiranja političkog dalijena. Drugo, prvo je inicijativa NOC nacionalnom parlamentu, a drugo ojačavanje političkog dijaloga između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta E, kao i komisiji i drugim institucijama. Eto, to bi još bila jedna zanimljiva stvar koju se trebamo pozabaviti. Dakle, hvala. Eto, to, to bi bilo to. A sada gospođa Marlina Bellingieri iz Italije, članica zastupničkog doma talijanskog parlamenta. Hvala. Tema današnjeg sastanka je vrlo važna obzirom na trenutnu situaciju. Binemo se za budućnost Europske unije i tražimo načine kako poboljšati donošenje odluka da bude brža i učinkovitija. To je tema koja je u fokusu javnog mnjenja, to je nešto što procjenjuju različite političke sile u vrijeme izbora u mnogim državama članicama. U našoj državi nekoliko puta je eh, pozvano na eh, djelomično odgađanje europskih eh, pravila. Govornicu molimo da uspori kako bismo smanjili udaljenost koju, e, za koju mnogi ljudi misle da, e, da se produbljuje među građanima i institucijama. U takvom scenariju e, važno je E, učiniti važnom ulogom parlamenta jer u zreloj demokraciji to je forum u kojem počiva e, legitimitet države u kojem se mogu procjenjivati rad institucija treba učiniti napore i treba puno pažnje obratiti e, prilogu koju može dati Evropski parlament da poboljša procedure donošenja odluka u Europskoj uniji obveza komisije na početku mandata da posjeti više pažnje onome što govore nacionalni parlamenti o e, zakonodavnim e, projektima nije se ostvarila do kraja jer komisijin odgovor i dalje kasni i vrlo često ne uzima u obzir ne, političku kritiku u interesu je Europske komisije da obrati više pozornosti na to pitanje, inače postoji rizik koji smo puno nas primijetili i naglasili da se produbi euroskepticizam i nepovjerenje prema Europskoj uniji iz istih razloga moramo e, E, također e, posvetiti pažnju prijedlogu e, predlogu Europskog parlamenta da svi dokumenti koji donosi Europski nacionalni parlamenti da budu uzeti u obzir ne samo mišljenja već i zapisnici sa sastanka Europskog parlamenta što znači da rasprave se odvijaju na sastancima, na konferencijama kao što je Kozak i da treba izbjeći E, nejasnu razmjenu mišljenja da se treba fokusirati na inicijative i mišljenja koje, koje su usvojila usvojile evropske institucije. To znači da bi to moglo biti da bi nacionalni parlamenti mogli dati svoj obol u poboljšanju donošenja e, odluka na europskoj razini, a da se izbjegavaju apstraktne rasprave o čemu su najviše zabrinuti e, državljani Europske unije. Mislim da treba koordinirati e, dnevne redove sa pa, nacionalnih, parlamenta sa radom Europske e, unije, naročito tokom Europskog tjedna. To je vrlo važno i uključuje nacionalne parlamente i direktnu interakciju između komisije i parlamenta u određenim područjima politike. Vrlo je važno da osnažimo Eh, ulogu Europskog parlamenta u dijalogu sa nacionalnim parlamenta kako bismo eh, bolje procjenjivani rad eh, izvršnih organa Europske unije i zbog toga trebamo učiniti Europski, a parlament odgovoran za prekograničnu suradnju. Gospodin Kazini je pre, rekao da bi to moglo ojačati i transevropsku e, listu. To je povezano s e, onim što je rekao predsjednik e, Vijeća Europe u vezi sa Brexitom prošli tjedan. Edgar Mayer iz Austrije, iz Federalnog vijeća Austrije. Izvolite. Hvala lijepa predsjedateljice, gospodine izvjestitelju. Ja sam e, predsjednik e, ovog što smo e, Savezno vijeće je razgovaralo o subsidijarnosti i proporcionalnosti. Imamo 20 mišljenja o tome. Imamo u tome razne teme ne, bih htio proturječiti gospod, e, profesoru Perničevu. Mi nismo protivnici Europe. Mi to gledamo kao konstruktivno kritički dijalog e, e, i na taj način sudjelujemo. U, u Bundesratu imamo vrlo dobru suradnju sa zemljama Austrije Bundesländer. E, tako smo posrednik između Austrije i europskih institucija. Mm, također e, vrlo dobro surađujemo sa odborom regija. E, mislim da je to model za suradnju između središnjeg parlamenta i parlamenta, regija ili e, lendera. E, to sam već rekao i na sjednicama Kozaka i e, proširenje i produženje roka na 12 tjedana bi bilo dobro. mislim da države članice moraju vršiti pritisak da bi se taj rok produžio u toj dobroj suradnji sa lenderima vidimo način da se premosti jaz između Europske unije i europskih građana. E, mijenjanje poslovnika se mora pobrinuti za bolji e, dijalog s nacionalnim parlamentima. E, na taj način možemo imati bolju suradnju nacionalne, regionalne i lokalne razine. E, e, zahvaljujem gospođi Hübner i gospodinu Rangelu za organiziranje današnjeg sastanka. Suradnja Europske unije i nacionalnih parlamenta je neophodna u ovim kriznim vremenima. gospodin e, gospodine Rangel je dao vrlo opsežan prikaz mnogih tema. Ja bih dodao nešto. To je e, e, delegirani pravni akti. E, naše vijeće je donijelo nekoliko zaključaka o tome. Smisao delegiranih pravnih akata nije sporna, ali ono što mi kritiziramo jest učestalnost primjena Utjecaj Europskog parlamenta na tom području se od e, e, Lisabonskog sporazuma poboljšao, ali još nije dovoljan. Utjecaj nacionalnih parlamenta u provedbi delegiranih akata je sa stanovašta Austrije nedovoljan i mi smatramo da je primjereno da o toj temi temeljito raspravimo E, veselimo se međutim ako bi komisija unutar e, roka od osam tjedana dala e, odgovor na naše mišljenje. Hvala lijepa. To se do sad nije dogodilo. <laughs> Odlična primjedba. Sljedeći govornik je gospođa Diana James iz Europskog parlamenta. Izvolite. Hvala. Rasprava je vrlo zanimljiva. Zahvalna sam na pozivu da sudjelujem. E, jedan stup evropskog članstva je podijeljena suvereniteti i Ujedinjena kraljevina je još uvijek članica Evropske unije uprkos Brexitu i želi aktivno sudjelovati u tome ta podijeljena suverenitet, odnosno suverenost ja bih želio, želio nešto podvući to je očekivanje od strane država članica Europske unije i njenih građana o zajedničkom sudjelovanju u donošenju odluka jedan od kritika i vrlo glasnih a to čujemo od drugih euroskeptika u Europskoj uniji je nedostatak otvorenosti i transparentnosti da se odluke donose u tajnosti, u trijalogu i to naravno dovodi do velikog razočaranja i e, od strane građana sve što možemo učiniti da to poboljšamo će biti korisno. Za vrijeme kampanje za Brexit u Ujedinoj krajini smo čuli izjave da 60 do 70% zakona Ujedinjene e, kraljevine su e, doneseni iz evropskih direktiva. U posljednjih dvije i pol godine nisam vidjela e, ništa što bi to pobilo. Moramo biti jako pažljivi kada govorimo o subsidijarnosti govorimo zapravo o subordinaciji nacionalnih parlamenta Evropskoj uniji. Ako priznamo to pošteno, mislim da će to biti korisno. E, samo nekoliko komentara koje smo čuli, e, zaključivanje o dvije uloge e, parlamentaraca u Evropskoj, Evropskom parlamentu i nacionalnih nacionalnim parlamenta bi možda bilo dobro da dijele tu ulogu, to je nešto što možemo pokušati, trenutno se to ne dozvoljava, ali postoje iznimke kao što smo vidjeli u Velškoj vladi, zatim Škotskoj vladi gdje pojedinci mogu imati obje je uloge. Dakle, postoji tu neki aspekt koji treba uzeti u obzir. mnogi komentari koje sam čula e, govore o više birokracije. Molim vas, molim vas, e, e, odmah to odbacite, jer ako budemo imali više kontrola, čak i više E, vremena e, koje se posvećuje na stvari i u Europi i nacionalno, to neće biti e, korisno. To je moj osobni komentar. I konačno, gospođo predsjedeljice, hvala što ste mi dali riječ, je koncept federalne unije, da, to moramo prihvatiti, ali sada nam je potrebno razmisliti o jednom drugom sloju kao što imamo Dom Lordova u jedinoj Kraljevini, mislim da ako to budemo imali, to će biti prekompleksno pre, i to nije potrebno. Ako bismo mogli pokušati, kao što sve države članice pokušavaju da stvari pojednostavimo i naučimo više transparentima, to bi bilo više e, korisno. Hvala vam lijepo, predsjedateljice. Hvala. Sljedeća govornik je gospodin Joannis e, Arekiotis iz Grškog parlamenta. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Ja bih zahvalio svim govornicima. Ovo su vrlo važna vremena za Europsku uniju jer treba dati odgovor na velike izazove globalizacije, e, korištenje novih tehnologija, radnih mjesta, izbjegličke krize te e, sve većem populizmu Junkerova komisija je poduzela inicijative da bi e, poboljšala koordinaciju rada tijela, recimo revizija interinstitucionalnog sporazuma o boljem upravljanju ruloga nacionalnih parlamenta u, u e, skladu sa ugovorom se temelji na podršci principu subsidijarnosti, ali bez obzira na ulogu Europskog parlamenta u interesu je e, Unije da ojača ulogu nacionalnih parlamenta jer su oni najbliže e, instituciji demokracije, najbliže e, glasačima i moraju biti u dnevnom kontaktu s njima. Postoji veze između centara u kojima se donose odluke i parlamenta također. Raspravljamo o ograničenjima e, kompetencija ovih tijela. Koristim dakle prigodu i da kažem da se čini napor da se smanji birokracija u, e, od strane Europske komisije i da se podrže demokratski procesi. No, E, ne treba e, zlorabiti odredbe ugovora komisija pokušava pokriti e, odredbe 29 do 91 o funkcioniranju Europske unije kako bi pojednostavila sve moguće postupke i procedure korištenje ovih članaka bi e, trebalo biti vrlo oprezno i komisija mora biti sigurna da ne prekorači svoja ovlaštenja. Nedavno je Grčki parlament e, podnio mišljenje o prijedlozima Europskog parlamenta i vijeća o predstavlj, o predstavljanju i etiketiranju alkoholnih pića i njihovu prodaju, te etiketiranju drugih e, e, vrsta hrane kao i zaštiti geografskog podrijetla e, alkoholnih pića. U pojašnjenju toga izvješća stoji da to iziskuje samo neke neka tehnička rješenja, ali da će to biti vrlo važno u smislu e, provedbe prošlih e, uredbi. E, prijedlog komisije dovodi, donosi različite načine kako se to može napraviti koji uključuju puno važnije aspekte a koji idu izvan granica E, članka 290. Molim komisiju da revidira ovo pitanje, da bude pažljivije e, koristi članke 290 i 291. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Vitalino Kanas iz Portugala. Izvolite. Muito obrigado, eh, senhora presidente. Irei... Najprej hvala, predsjednice. Iskoristit ću pružnu prigodu. To je činjenicu što je predsjednik odbora za europske poslove pri portugalskom parlamentu već napravio dobru sintezu našeg svakodnevnog rada u portugalskom parlamentu, te će se e, osvrnuti na izvrsno izvješće Pavla Rangela kojeg pozdravljam i želim reći da je ovo jako dobra prigoda ne samo za Europski parlament već za unutarnju debatu u e, nacionalnim parlamentima i želim e, jednu e, primjedbu konceptualne prirode iznijeti. Nacionalni parlamenti i demokratski parlamenti, općenito govoreći, u određenom broju postoji, imaju određeni broj temeljnih koncepata oko kojih su osnovani. Oni nisu imenovani kako bi iznosili mišljenja, donosili inicijative ili podržavali te inicijative. Mehanizmi koji se nalaze u članku 12. Lisabonskog ugovora imaju za cilj omogućiti nacionalnim parlamentima veće sudjelovanje u europskom životu, ali ti instrumenti su ograničeni na žuti, narančasti karton, to su ograničeni instrumenti. To su instrumenti koji ne odgovaraju potpuno za demokratskoj ideologiji parlamenta. E, isto tako se radi o nekim tehničkim i pravnim instrumentima koji se može koristiti samo uz velike poteškoće na nacionalnoj razini. Načelo subsidijarnosti je načelo koje ima političku dimenziju, to je istina, ali tu se prvenstveno radi o tehničko pravnom instrumentu koji nacionalni parlamenti mogu koristiti, ali uz velike poteškoće. Isto možemo reći otprilike i u načelu proporcionalnosti i mislim da bi nacionalni parlament trebali moći kontrolirati provedbu načela proporcionalnosti, ali tu se radi o tehničko-pravnom instrument koji je jako složen i kojim je teško upravljati i koji je teško provoditi na nacionalnim parlamentima. Tu se radi o načelima koje se više tiču pravosudnih e, institucija, ne parlamenta. No imajući to na umu, građani koji su nas izabrali imaju određena očekivanja od nas nacionalnih parlamentaraca. Očekuju da nacionalni parlament e, obnašaju dužnosti za koje su izabrani, to jest e, da organiziraju nadzor nacionalnih E, ustava i e, nacionalnih vlada i u tom smislu trebali bismo iznaći u buduće neke mehanizme koji će odgovarati toj ideji demokratičnost i parlamenta. Evo već je bilo riječi o crvenim kartonima i čuo sam neka mišljenja koja se protive tom crvenim kartonima. Ja bih se zalagao za njegovo postojanje, nekako bi ga se koristilo jer smatram da se žutim kartonom slabo e, koristi, a crveni bi se još manje koristilo, ali to bi bio način da se da na raspolaganje nacionalnim parlamentima određene ovlasti i, kak... i što bih navelo da se više zainteresiraju za europsku politiku i ne mislim da bi ikad posegnuli za crvenim kartonom, no imajući na umu da bi oni imali na raspolaganju tu mogućnost, onda bili primorani pratiti ono što se radi na europskoj razini. Ne samo kako bi iznosili, izrađivali mišljenja koja bi bila bez ikakvih posljedica i utjecaja, već sa ciljem da e, obnašaju dužnost e, nadzora. Istina je da crveni karton ima svoje protivnike i da bi to zahtijevalo reviziju temeljnih e, ugovora. vjerujem da većina nas smatra da ne bi imao smisla sada raditi reviziju temeljnih ugovora. No, ono što želim reći je da na temelju postojećeg e, okvira trebali smo iznaći neke instrumente koje bi trebalo staviti na raspolaganje nacionalnim parlamentima i omogućiti im da rade ono što znaju, a to je kontrola izvršne vlasti i zakonodavstva. Mislim da bismo trebali doći do dva prijedloga, jedan je već spomenut, spomenuo ga je gospodin Rangel i drugi, to je zeleni karton. Već smo rekli da je portugalski parlament e, obećao zeleni karton i to izgleda jedna jako zanimljiva hipoteza, iako je to s ograničenim ovlastima jer je teško doći do velikog konsenzusa između različitih parlamenta gdje bi se moglo dati snage nekim inicijativama koje se pokreću u okviru postupka zelenog kartona, ali želim istaknuti e, jedan prijedlog Paula Rangela, prijedlog koji se tiče europskog tjedna u nacionalnim parlamentima. Mislim da taj prijedlog vjerojatno ima neke, neki interes. Možda ne ovako ako je zamišljena, ali u jednom drugom obliku. Naime, svake godine Europska komisija usvaja i predstavlja svoj radni, program rada. Zašto ne bismo mogli imati Europski tjedan nacionalnih parlamenta istovremeno do, e, sa nazočnošću prnika i e, iznošenjem e, na, programa komisije i nacionalni parlamenti bi mogli iznijeti, očitovati se o e, tome i Europska komisija bi mogla uzeti u obzir ili ne e, njihovo mišljenje. Dakle, na taj način bi e, se nacionalni parlamenti mogli aktivnije e, uključiti u taj rad i raditi ono što znaju, dakle, kontrolirati izvršnu vlast, u ovom konkretnom slučaju izvršnu vlast Europske unije. Dakle, mislim da u tom kontekstu bi ovaj prijedlog Paola Rangela bio jako dobar. Mislim da bismo ga trebali potpuno analizirati i vidjeti koje su mogućnosti provedbe toga, a da se pritom ne mijenjaju temeljni ugovori, što bi zahtijevalo odobrenje komisije i tako dalje. Mislim, bilo bi poželjno izbjeći izmjenu e, temeljnih ugovora i već znači unutarnji, e, unutarnji konsenzus. Hvala sljedeći govornik, e, Ramon Hauregi, eurozastupnik. Hvala. Prije svega Želio bih zahvaliti svim e, zastupnicima nacionalnim parlamentima koji su danas ovdje. Jer mislim da 15 država članica nije nikoga poslalo i to je šteta što se mene tiče. Gospodin Rangel i stručnjaci e, su doprinili ovoj zanimljivoj e, raspravi i ja ću vrlo jasno izraziti svoja stajališta. Moj dojem je da subsidijarnost je važna za nacionalne parlamente zbog onoga što je rečeno jer se radi o tehničkim i pravnim izvješćima koja su vrlo složena i pa je to postalo zapravo neka tehnička rutina. Ja sam bio članom svog vlastitog eh, nacionalnog parlamenta i bio sam uključen u E, e, izvješćima o subsidijarnosti u političkim e, klubima u mojoj državi Španjolskoj i to zaista nije funkcioniralo u svezi sa prijedlozima komisije. Ono što smo mi činili, čitali smo izvješća od naših pravnih stručnjaka i ako su oni rekli nema problema, onda je to bilo ok. Oni su bili prihvaćeni. Izvješća o subsidijarnosti moraju biti e, dodati, o tome smo čuli e, prijedloge, e, postoje države članice u EU koji imaju teritorijalni sustav u kojem su kompetencije pripadaju mnogima i treba napraviti izviša sa stajališta kako se to odvija u o pojedinim državama članicama. Čuli smo od Austrijskog parlamenta, čuli smo o manjinama. Moramo e, to dodati. Ja e, sam za zeleni karton, mislim da je to dobra ideja jer daje šansu za suradnju o pojedinim inicijativama i naravno žuti karton to čini, ali ja sam apsolutno protiv crvenoga kartona. Neću ponavljati argumente jer smo ih već čuli od raznih govornika danas poslijepodne. Ja sam protiv. Ono što je nama vrlo važno je da nacionalni parlamenti moraju imati puno intenzivniju i puno češću raspravu u Europi. Imamo svoje predloge za različite mehanizme, no ja recimo vjerujem da nacionalni parlamenti i njihove provjere aktivnosti predsjednika država i vlada na e, sastancima vijeća je vrlo važno. Moramo uzeti u obzir činjenicu da u posljednjih osam godina od početka gospodarskog vijeća, od gospodarske krize, vijeće je postalo E, pre e, e, snažna institucija u odnosu na komisiju i parlamente. Vijeće drži sve više moći, mnoge odluke se donose na vijeću, a nacionalni parlamenti bi trebali imati stvarnu raspravu o odlukama koje donose e, vođe e, u vijeću. Tu postoji velika šansa za nacionalne parlamente da budu zaista europski, da govore o Europi i to je nešto što treba poboljšati e, sa više mehanizama e, suradnje. pa je predložio mnogo, mnogo, nekoliko njih, ja, meni se ne sviđaju, ali bih dodao e, i, sudjelovanje ne samo jednom godišnje, već u, velikim raspravima Europski semestar, kriza, velike rasprave o, o ekonomskoj krizi. Ja bih predložio da treba imati rasprave E, u nacionalnim parlamentima uz e, sudjelovanje nacionalnih e, članova Evropskog parlamenta, i povjernicima da, koji bi trebali razgovarati o Europi i da o tome čuju i građani jer to građane zanima. Treba pritom poštaviti različite ovlasti, ali treba postaviti bolja suradnja između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, parlamenta u recimo u istragama o komisije o fiskalnoj politici, panamskim dokumentima i tako dalje, e, emisije izvozila i zapravo to iziskuje e, suradnju sa nacionalnim parlamentima. trebamo morati to napraviti redoviti jer zapravo mi, smo, mi svi odgovaramo na ista pitanja legitimnosti nacionalnih parlamenta i u Europskom parlamentu e, moramo također provjeriti svoju situaciju. Mi odgovaramo 500 milijuna građana koji su za nas glasovali kao što su glasači u vašim državama glasovali za vas. Moramo uspostaviti mehanizme za suradnju i koordinaciju koja će biti intenzivna jer ideja je da nacionalni parlamenti moraju govoriti više o Europi a ne samo ostaviti to Evropskom parlamentu e, da to radi na rubu svojih rasprava. Sada, sada Katalin Čabor e, iz e, Mađarske skupštine. Izvolite. Hvala predsjednice, veliko je zadovoljstvo nazočiti ovom sastanku, hvala na pozivu i velika čast moći iznijeti naše komentare. Dragi kolege, ugovor iz Lisabona ima također eh, daje važnu ulogu i nacionalnim parlamentima, sudjelovanju u europskom postupku i to je sve važna uloga. Mi smo uvjereni da se veći naglasak mora staviti na ulogu i komentare država članaca. No, sumnjam koliko se može u zakonodavnom aspektu to primijeniti, jer eh, praktično gledano postoji jedan taj noviti postupak trijaloga, a to je odlučujuća etapa u Briselu za koju ne zna široka javnost. Prema istraživanjima, otprilike 40% pravnih prijedloga u EU razmatrani su u trijalogu. Dakle, 25 trijaloga održava se svakog tjedna u Europskom parlamentu, no trijalozi ne postoje e, pravno govoreći i e, ne spominje ih se u temeljnim ugovorima. Niti javnost, niti nacionalni parlamenti nemaju, ne raspoložu nikakvim načinom znati kako se odvijaju te rasprave. No, iako taj postupak se često koristi s ciljem da se olakšaju, brzaju pregovori, tu se ne radi o transparentnom i demokratskom postupku. Postupak trijaloga održava se, možemo reći, kriomice u sudjelovanje tri institucija Europske unije, a tu mislim na komisiju, Europski parlament i vijeće. Dragi kolege, želim privući vašu pozornost na to da nacionalni parlamenti nemaju nikakve mogućnosti sudjelovanja u tim savjetovanjima. Trijalog je nešto što se sve više generalizira i to vjerojatno može dovesti u pitanje ulogu koju Lisabonski ugovor želi dati nacionalnim parlamentima. Dakle, pitanje koje se postavlja jeste kako riješiti taj jako ozbiljan problem, no po mom mišljenju bilo bi bolje manje pribjegavati trijalozima eh, kako bi EU bolje funkcionirala. Hvala vam na, vašem, na vašoj pozornosti. Hvala vam, gospođo. Sljedeća govornica je Permanž Beres, zastupnica u Europskom parlamentu. Izvjestiteljica u Sjeni, SID-a, e, socijalista demokrata, o izvješću kolege Rangela. Hvala vam na ovoj razmjeni gledišta i doista me frapiralo to što je potrebno imati sve veći broj ovakvih razmjena gledišta, tim prije što se, što se ovdje radi o temi koja se radi o našim zajedničkim eh, nadležnostima, nacionalnoj i europskoj i bez nostalgije <laughs> primjećujem da ideja kongresa ili europski tjedan je nešto što se više, više navrata spominjalo. A ja sam bila članom konvencije i svojedobno sam podržala organiziranje kongresa, mislim da je to dobra ideja jer to podrazumijeva da se prilagode e, kalendari jednih i drugih i da se ostvari jaka mobiliziranost nacionalnih europskih parlamenta. ako želimo imati tu razmjenu gledišta o temama u kojima dijelimo, o dijelimo nadležnosti, a siguran sam da će sljedeća reforma temeljnih ugovora e, riješiti probleme ovih zajedničkih nadležnosti. Dakle, mislim da je ovo nužna etapa. Primjećujem također da je malo toga rečeno, imajući na umu ono što će se dogoditi i što se tiče svih 27 država članica Europske unije, a koje se tiče pregovora o Brexitu. No, tema kojom se sada ovdje bavimo mora nas E, jako je važna jer samim tim što će brexit pružiti mogućnost da se pri, prilagode određeni modalitet funkcioniranja nakon Brexita i na određeni način Brexit e, nas poziva da razmotrimo koju ulogu mogu imati nacionalni parlamenti u okviru ovih pregovora koji će zasigurno biti, biti komplicirani. Ja ne želim uopće reći da je Brexit nešto što su, za što su odgovorni nacionalni parlamenti, nemojte to krivo protumačiti, ali mislim da, da su nacionalni parlamenti bili bolje upoznati s onim što se događa u EU, možda bi mogli bolje se suprotstaviti onima koji su radili na Brexitu, za koji i dalje mislim da je to loša stvar za Ujedinjenu kraljevinu, a i za Europsku uniju, no moramo to uzeti u potpunosti na znanje s obzirom da je to e, britanski narod izglasao. Žele bih e, također iznijeti tri dodatne stvari. Kao prvo vidim da se ponovno otvara rasprava o pitanju subsidijarnosti i proporcionalnosti. Drago je meni da se poseže za svim konceptima, ali najvažnije je da se ostvare dobri rezultati. Sjećam se jedne rasprave o subsidijarnosti koju su vodili Filip Seguin, koji je bio francuski suverenist, i Klausa Henša, koji je bio europski federalist, njemački socijalist. I složili su se oko toga da se ne slažu dakle subsidijarnosti i složili su oko toga da je to način da se povrate nadležnosti u ovom ili ovom smjeru, a subsidijarnost mora ići u oba smjera. A isto vrijedi i za proporcionalnost, a ja jako često vidim da se proporcionalnost koristi kako bi se izbjeglo općem globalnom pravilu, a to nije baš eh, pravilno korištenje proporcionalnosti, barem po ovom mišljenju a u okviru takve rasprave mislim da zrije, sazrijeva rasprava o zelenom kartonu. Ja se veselim tome ne kao zamjeni prava na inicijativu koja ne postoji, već kao mogućnosti da se popratno radi daje doprinos e, i razvija suradnja sa nacionalnim parlamentima. Druga stvar na koju se želim svrnuti jeste da me frapiralo također da u kontekstu Brexita i pitanje produbljenja ekonomske monetarne unije, mislim ta tema će biti na samom vrhu prioritetnih tema, čudi me što se dodatno ne govori o tome što to predstavlja. Ja se protivim, to želim jasno reći, parlamentu eurozone koje će biti koji će bi bio sastavljen samo od zastupnika država članica europodručja. područja Nemam vremena sada to produbiti, ali način na koji bi svaki parlamentarni sloj bio uključen u e, taj rad, nešto što ne možemo prečutati i čini mi se na ovakvom susretu. I konačno, pitanje transnacionalnih popisa. Koliko vidim, evo ovdje se ostvara jedna rasprava i tu je među njima jedan i od suizvjestitelja. Ja vidim tu nekoliko elemenata. Dakle, vidim, postoje oni koji bi htjeli ukinuti sve, sva sjedišta koja su pripadala do sada u Ujedinjenoj kraljevini. Imamo one koji bi prebacili sva ta sjedišta jednoj transnacionalnoj e, listi i treći koji bi htjeli e, srednje rješenje. Ja sam među njima iz više razloga. Kao prvo, zato što mislim da sada i od usvajanja ugovora iz Lisabona postoji neravnoteža u reprezentaciji, odnosno zastupljenost država članica u Europskom parlamentu, što nije dobro. No, jednom kada se osuši tekst ugovora, jako je teško promijeniti te neravnoteže koje su postavljene, jer je to izglasano jednoglasno jedan od načina da se dođe do sporazuma u vijeću, a s ciljem ostvarenja pravednije ravnoteže između država članica, e, to je način da se upotrijebi jedan mali dio kvota e, liste koja je dodajena bila do sada Britancima, kako bi se dao doprinos ponovnoj uspostavi ravnoteže zastupljenosti država članica u Europskom parlamentu. To mi se čini da je jako hitno pitanje. Jer ako nemamo demokratsku zastupljenost, onda imamo problem. I što po tom pitanju raditi onda sa ovom transnacionalnom listom koja se spominje? Kao što neki to znaju, ja sam e, zastupnica odavno, stvarno odavno, i odavno se zalažem za transnacionalnu listu. Ali što dalje stvari idu, Znam da smo u zadnjem, da u zadnjem sazivu o tome nije moglo biti ni riječi. Dakle, ja se potpuno slažem s tim da se i dalje podržava taj prijedlog, ali ne želim da to blokira cjelokupni prijedlog, cjelokupnu inicijativu. Mislim da će Europski parlament iznijeti jedan zakonodavni prijedlog, ali mislim da bi bilo jako važno napraviti hjerarhiju prioritet, među prioritetima. Glavni prioritet jeste ostvariti bolju ravnotežu i pravu ravnotežu, pravednu ravnotežu u zastupljenosti e, država članica u Europskom parlamentu, što trenutno nije slučaj. Sada se nalazimo u situaciju u kojoj imamo države koje bi trebale imati dva mjesta zastupnika manje, a neke druge zemlje kao što je moja, e, ja to jasno ovdje govorim, e, prema određenim mehanizmima trebali smo imati šest do 11 zastupnika više. Dakle, vidite kolika je razlika u onome što treba dogovoriti. To su pravi prioriteti. Zatim, ako ćemo također imati mogućnost da imamo jednoglasje u vijeću za transnacionalnu listu, ja ću se naravno zalagati za to, no ne smijem uvjetovati jedno drugim jer u suprotnom nećemo napredovati. Hvala. Imamo još dva zastupnika. Kazimir Vjetovski, zastupnik u Europskom parlamentu. Izvolite. Uvaženi kolege, dame i gospodo, Vjerujem da je u najboljem interesu Europske unije pokušati znači pravi politički dijalog sa nacionalnim parlamentima kao cjelinom, kao institucijama. Stoga se moram, moram izraziti svoje neslaganje s onim što je gospodin Prničar rekao glede dviju aspekata, osobito kada se radi o zastupljenosti Europske unije na nacionalnoj razini. Ja mislim da je onaj jače zastupljena nego ikad ranije. Mislim da referendum koji je izazvao Brexit e, u Ujedinjenoj kraljevini ili referendum e, odbacivanja Ustava Europske unije u Francuskoj i Nizozemskoj, sve to pokazuje da su europske teme u žiži naših aktivnosti, da, a uloga nacionalnog parlamenta u izlazku iz krize će biti e, dodatno ojačana. Dakle, mislim da se moramo više koncentrirati na politički dijalog sa nacionalnim parlamentima, Europska cijelina je do sada govorila o manjinskim mišljenjima u nekim od parlamenta. To je bio jedan način da se organizira politički život, ali po određenu cijenu, a što je suprotno u biti mandatu koji su dobili parlamentarci, jer parlamentarci, nacionalni zastupnici imaju mandat da se bave zakonodavnim pitanjima, ali ne da djeluju na europskoj razini osim toga što predstavljaju naravno svoj nacionalni parlament e, pred određenim formama. Dakle, ne mislim da bismo se trebali odvraćati od e, žiže naših zanimanja. Zatim imamo raspravu o zelenom, žutom i crvenom kartonu. Ovaj instrument je donekle protračen jer nije racionalan. Ako Europska komisija odluči pozitivno odgovoriti na jako rijetke žute kartone, onda bi situacija možda postala realnija. Ali ovo ću potpunosti drugom nekom smjeru i mislim da e, inicijativa crvenog kartona dolazi od tud što je žuti karton ignoriran do sad. I slažem se s analizom koju je iznio gospodin Dorn. Vjerujem da načelo subsidijarnosti vjerujem da se tu radi o načelu na koje se može reagirati za da ili sa, za ne, sa ne. Isto vrijedi za gospodina Hempla i gospodina Dorna. Mislim da bi bolje bilo buduće da imamo politički dijalog koji dodatni politički dijalog koji nije posvećen temeljnim ugovorima. No, sada je lopta na strani institucija, osobito Europske komisije i Europskog parlamenta, biti na njima je da sada pokažu koja je njihova stvarna volja da se upuste u stvarni politički dijalog i možda, možda, možda evo, evo, ovo je moj komentar koji upućujem gospodinu Rankelu kojem želim e, zahvaliti što je organizirao razmjenu gledišta i što je radio na ovom tekstu. Dakle, moj prijedlog gospodine jeste sljedeći. Možda bilo vrijedno truda sjesti i razmisliti o nekim mehanizmima koje bi se moglo pokrenuti kako bi se olakšao stvarni politički dijalog između Europske komisije, Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. A koji bi išao oko koji, koji bi za centar imao načelo proporcionalnosti. Mislim da bi to bio jedan od najvažnijih elemenata ovog konkretnog izvješća. Hvala. Hvala vama. Sada dolazimo do kraja, nema više govornika. I ja ću dati 4-5 minuta našim stručnjacima, a onda Paulu Rangelu koji će zaključiti, naravno zaključiti i odgovoriti. Dakle, izvolite gospodine Dorn. Najljepša hvala. I izvješće i rasprava o izvješću u čijoj izradi sam imao čas sudjelovati. Mislim da su pomogli u našem razumijevanju situaciju u kojoj se nalazimo. Naime, u tijekom rasprave primijetio sam primijetio sam da postoje dva niza prijedloga. Prvi, prvi skup preporuka, nazvao bih sofisticiranim gotičkim ili gotički sofisticiranim a svrha mu je dodati europski sadržaj ili iznijeti prijedlog kako bi nacionalni parlamenti postali više europski, a profesor Perniče je bio najradikalniji tu u iznošenju svojih prijedloga i u mijenjanju europskih institucija, europskog parlamenta, između ostalih, dakle, institucija koje organiziraju interni politički život u nacionalnim zajednicama, no situacija je takva da bi ovo vjerojatno bilo odbačeno i iako imamo dobre razloge za iznošenje ovakvih e, prijedloga, to bi povećalo krizu u kojoj se nalazimo. A drugi niz prijedloga koji je meni osobno bliži, koji nisu toliko sofisticirani, naime, <laughs> Leon Kraus govorio je da su drevna društva gradila niža zdanja, ali koja su čvršća. Ja sam za takvu logiku. Da konstrukcije budu čvršće. U samom izvješću stoji da stavljanje većeg naglaska na načelo subsidijarnosti no i na čvrste, ali ne toliko sofisticirane prijedloge. Ali tu je prijedlog zelenog kartona. Ne znamo što će s tim biti, ali Možemo eksperimentirati donekle s tim jer se ovdje radi o donekle sigurnoj inicijativi. Nismo sigurni da li ćemo moći nadograđivati išta na tome, ali najvjerojatnije nećemo ništa ni uništiti. to je nešto na čemu bismo mogli dalje raditi. Još jednom želim zahvaliti na svemu, na pozivu i na čast koja mi je učinjena i što mi je omogućeno da sudjelujem u ovoj raspravi. Gospodin izvjestitelju, želim vam još jednom zahvaliti, još jednom na vašem krajnje nadahnjućem izvješću. Hvala sada. Profesor Vrnić. I ja bih se pridružio zahvalama za organiziranje ove poticajne rasprave. Siguran sam da sam više ovdje naučio nego što sam doprinio. E, tri stvari bih želio naglasiti. E, e, predstavniku Austrijskog Bundesrata. Naravno, ja promatram njemačku scenu. Mm, i tu imam e, dojam da imamo veliki otpor protiv e, Europe. Za e, dobro je ako Austrija ima ovaj konstruktivan karakter. Mm, a o našim temama. Pitanje subsidijarnosti u, u odnosu na nadležnosti, ovlasti i proporcionalnost. Um, zašto je subsidijarnost uh, uključena u sustav uh, ranog upozoravanja? Uh, razlog bi mogao biti da preko nadležnosti ovlasti o, tome odlučuje sud nadležnost je preduvjet za ispitivanje subsidijarnosti, ali e, ključ pitanja nadležnost, ovlast da ili ne, to je ispravno, to je pravno pitanje i to mora ostati pravno pitanje kako bi sud mogao donijeti pravilnu odluku. Mm, proporcionalnost i tu imamo opsežnu pravnu doktrinu kako se to definira a to e, ne važi za subsidijarnost, to je političko pitanje i stoga je to uključeno u političke gremije. To i moramo imati na umu kad razmišljamo o kriterijima proširenja sustava ranog upozoravanja. Moramo imati tu razliku. Druga stvar se tiče e, E, međuparlamentarne suradnje u vezi sa e, sustavom zelenog kartona. Jedna misao. Možda se bismo e, morali imati interparlamentarne dijaloge koji se fokusiraju na određenu temu na specifična pitanja, bilo da su to prijedlozi e, komisije, recimo zaštita podataka ili o nekom e, području koje još nije riješeno kao na primjer izbjeglička e, politika ili TTIP i CETA u prošlosti. U, u tim dijalozima bi se tako morali usredotočiti E, recimo e, prijedlog komisiji o zelenom kartonu prijedlog koji bi dali različiti nacionalni parlamenti i europski parlament nakon e, glasanja nakon koordinacije nakon intenzivne rasprave takav prijedlog komisiji bi bila velika pomoć i imao veliki izgled na uspjeh ako je, e, ako je razum, ako je prijedlog razuman, naravno, a ja vjerujem da će biti razuman. E, onda bi kroz ovakvu zeleni karton, e, kroz to bi imali veliku korist. Isto tako bi to bilo dobro i za sustav ranog upozoravanja tako bi parlamenti mogli e, zauzeti zajedničko stajalište o određenim stajalištima. A na kraju bih se htio još jednom zahvaliti na pozivu. Hvala. Hvala. Hvala našim stručnjacima, a sada e, ćemo dobiti e, zaključke od Paula Rangela, našeg izvjestitelja. Hvala lijepa. Htio bih e, biti kratak. Vidjet ćemo hoću li u tome uspjeti. Počeo bih e, sa pitanjem e, crvenog kartona. Slažem se, sa zastupnikom Hamplom i drugim govornicima. Mogućnost crvenog kartona Naravno, i to je moj kompromis sa profesorom Perničevom. Ako imamo neke zahtjeve oni su malo prelaki za e, e, žuti karton. E, oni bi trebali biti mnogo teži za crveni kartoni, za crveni karton. To je međutim umjetno pitanje. E, na, nasuprot tome, zeleni karton koji potpuno podupirem e, i on je, ima široku prihvaćenost. to moramo poticati. Zeleni karton, to nije toliko zahtjevno kao e, narančasti karton. U diskusiji koju smo imali u ovom odboru o zelenom kartonu, neki su ljudi rekli nešto vrlo zanimljivo. Rekli su da se zeleni karton može koristiti kao crveni karton. Ako već imamo europsko zakonodavstvo i onda predlažate da se e, to opozove, onda imamo lake uvjete za e, karton. To je samo prijedlog. Naravno, to neće, mislim da to ne bi bio stvaran problem. Imamo tu maržu, manevarski prostor. Ne slažem se sa mojim portugalskim kolegom e, i, i slavnim pravnikom kažem kad koji kaže da neke ovlasti nisu u središtu parlamentarne aktivnosti. Ja, ja potpuno podržavam e, činjenicu da je središte e, e, djelovanja nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta nadzor izvršne vlasti. U e, skandinavski e, e, parlamenti vrlo dobro nadziru svoje, i, svoja izvršna tijela. Ne samo u vijeću ministara, već i u Europskom vijeću. Mm. Mm. Na sastancima šefova vlada, na primjer. To je središnja stvar djelovanja e, nacionalnih parlamenta. Ono što vidimo u mnogim zemljama je da je drugi dom ima savjetodavnu ulogu ili e, samo ulogu e, da pokrene suspenziju. Europski parlament bi trebao imati neke savjetodavce koji bi neku vrstu House of Lords, e, to jest gornji dom. Mm, e, to, mm, to bi se onda svelo na sustav od tri doma. Ali to je u suprotnosti sa ustavnom ulogom nacionalnih parlamenata kao parlamenata. Sada nešto o subsidijarnosti. Ja, ja se vidim u, potpuno u definiciji, definiciji profesora Perničeja, a to je dobro izrazila je Mercedes Breso, da je su, da je subsidijarnost načelnost, načelo arhitekture. To je, to je e, bilateralna e, reakcija. E, ja sam pred sedamnost godina napisao nešto o federalizmu i subsidijarnosti. rekao sam da je to E, teritorijalno optimalno. To je sadržaj e, načela subsidijarnosti. Ovdje smo čuli suprotna mišljenja. Nacionalni, regionalni, lokalni, europski nivo ili međunarodni nivo. E, sve bi to trebalo biti učinkovitije. Ne smijemo sve prepustiti e, e općinama, niti e, međunarodnim tijelima. Možemo naći neku sredinu e, tih suprotnosti. Kad se reklo da, da je subsidijarnost subordinacija, mislim da je to sasvim pogrešno mišljenje pogrešno shvaćanje. Razlog zbog kojeg e, zašto se mnogi zakoni e, u nadležnosti Evropske unije jeste jedinstveno tržište. A države članice će e, donijeti neke svoje zakone. To nije subordinacija. Britanci su zapravo stvorili jedinstveno tržište, iako je e, komisija bila tu vrlo aktivna. Treba doći do harmonizacije i normalizacije. Bez toga neće biti jedinstvenog tržišta. Mhm. Ako imate europsko tržište, morate imati zajednička pravila, inače to nije jedinstveno tržište, već lokalno tržište. Mm, rekao bih isto tako kao što ste vidjeli. Mm, e, otvoreno smo raspravljali o tim pitanjima jer računamo na doprinose nacionalnih parlamenta. Za mene je potpuno jasno da moramo biti otvoreni prema zelenom kartonu. E, vidimo da ga svi brane ili gotovo svi ga brane morat ćemo vjerojatno imati i neke druge opcije u drugim stvarima. Pozdravljam i ideju e, ideju Evropskog tjedna o specifičnom pitanju. Mm. E, za komisiju bi bilo jako dobro da ima takovu raspravu. Naročito o pravosuđu kad se radi o pravosuđu, slobodi i sličnim srodnim pitanjima. Europski semestar bi mogla biti isto tema za takova, takov evropski tjedan. E, vrlo mi je drago što smo imali ovu raspravu, što je ona organizirana. E, zahvaljujem nacionalnim izaslanstvima za njihov trud i doprinose koji su bili vrlo korisni. Hvala. Završili smo dakle odlično na vrijeme, možda malo prije vremena. Hvala svima vama što ste došli i što ste sudjeli u ovoj zanimljivoj raspravi. Da ćemo odgovore. Izvičem Palo Ranđelje. Znači to ovo nije e, rasprava bez e, rezultata. Izvješće će uzeti u obzir sve vaše ideje. Hvala.